So good morning, everybody. I'm happy to have those of who are here, and I hope all the others will come. And of course, they have serious things. Dobro jutro. Dakle, prva točka dnevnog reda osvajanja dnevnog reda. Ima li kakvih komentara? Ukoliko nema, dnevni red smatramo osvajanjem. Trijalog o financijskim fondovima, kao što znate, parlament je svoj parlament je svoj mandat. Nina će biti naš izvjestitelj. Uh, I dakle usvojeno je ovo stajalište već u travnju 2015. A 15. 2016. nakon više od godinu dana kasnije, vijeće zauzelo svoj stav o ovom predmetu i mogu započeti pregovori unutar trijaloga pod slovačkim predsjedništvom sa prvim sastankom zakazanim 14. 7. ove godine. I nakon toga možemo preći odmah na prvu točku dnevnog reda, odnosno točku 3. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. Svi dijelovi. Podpredsjednik odbora je izvjestitelj, on će nam se obratiti na njemečkom. Dobro jutro, kolege. Mišljenje o proračunu ove godine je nešto što je poprilično teško za sastaviti zbog posebnih događaja u Velikoj Britaniji. Komisija stoga e, nije imala priliku poštovati smjernice iz ugovora u predlaganju nacrta proračuna. Dakle, morat ćemo raditi na temelju općih informacija. Naš postupak temelji se na zamisli reakcije na prvo čitanje izvijeća u rujnu, što će ove godine biti poprilično zanimljivo morat ćemo oprezni biti jer vijeće e, također još nije imalo priliku razmotriti dosije. S obzirom da je komisija iznijela svoj prijedlog tek u svibnju kao i obično. Dakle, na odboru Ekon mi smo odgovorni za svega nekoliko linija u ovom proračunu, a u mom izvješću naglašavam četiri osnovne točke kojima ću se kratko pokušati pozabaviti. Prije svega, u ikonu bismo trebali naglašavati da nacrt proračuna mora biti jedan koherentni odraz naših politika, osobito vezano uz europski semestar. Nema smisla raspravljati o europskom semestru, no tada kada dođe do stvarnih sredstava, do novca, tada se naše razmišljenja ne uzimaju u obzir. Naravno, moramo se pobrinuti da postoje sredstva za sve. Zatim, financiranje kapaciteta neindustrijskih dionika, to je jedan program od kojeg su profitirale, dvije organizacije, Finance Watch i Better Finance, dakle pripremni projekti. I ne znam kako će komisija nastaviti raditi na temelju toga, jer ovdje moramo govoriti o pravnoj osnovi ali već sam dakle rekao nešto o ovim organizacijama i preko 50% proračuna ide upravo za tu, tu liniju. Dakle, to su stvari koje moramo razmotriti, razmotriti pravnu osnovu, da vidimo kako se možemo pobrinuti da za te projekte imamo trajno financiranje. Također sam razgovarao sa sve tri nadzorne agencije Razmotre njihove proračunske planove za dolazeću godinu. Sve tri, sva tri nadzorna tijela imaju zapravo jedan početni proračun, dva od tri uz taj početni kapital traže još sredstava EOPA i EBA. ESMA je jasno rekla da ne trebaju nijakvih dodatnih radnih mjesta ili nešto slično, tako da im nije potrebno ništa eh, van trenutnog plana proširenja koji je već dogovoren. IBA EIBA ima velike poteškoće sa popunjavanjem dodatnih radnih mjesta i nakon 23.6. to će im zapravo biti još teže. Dakle, čak i prije referenduma e, ljudi iz EBE su mi govorili da zapravo nisu sigurni hoće li ostati u Londonu ili će biti prisiljeni preseliti se ili slično. Sada znamo da će se EBA morati negdje preseliti, dakle ne možemo imati takvu instituciju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo van Europske unije. Dakle, moramo jednostavno pričekati da vidimo koja će biti odluka vijeća o lokaciji te organizacije. Trenutno mislim da bismo trebali početi pripremati resurse za selitbu agencije unutar proračuna 2017. Dakle, stavljanje novaca sa strane naravno vršit će određeni pritisak na vijeće kako bi ono donijelo odluku kako bi EBA mogla nastaviti popunjavati svoje radno mjesto na jedan normalan način. Dakle, pokušavamo motivirati ljude da nastave raditi. Nije problem u samoj agenciji, već u tome što će ta radna mjesta biti negdje drugdje u Europskoj uniji, ne u Londonu postoji određena razina nesigurnosti. Ja mislim da bismo za sva, za sva tri nadzorna tijela, sve tri ese morali slijediti plan ESME, e, dakle nastaviti sa proširenjem radnih mjesta u skladu sa izvornim planovima proširenja. EBA i EIOPA traže sva ta dodatna radna mjesta, a zbog čega mene osobno da danas nisu uvjerile da je to nužno. Skalas program istražno povjerenstvo TAX 1, TAX 2, istražno povjerenstvo o dokumentima iz Paname, oni su svi e, započeli sa radom, imamo i program Fiskalis 2020. koji traje, koji bi trebao omogućiti e, financijskim e, tijelima u državama članicama da razmijenjuju poreze vezne za informacije, no ono što smo do sada mogli vidjeti i svi su bili uključeni u rad tih odbora i jasno to znaju da postoji poprilično prostora za poboljšanje suradnje poreznih tijela direktiva o administrativnoj suradnji dva put preinačena kako bi se promijenio taj protok i razmjena informacija i također se radi na pravilima o važnosti razmjene podataka u borbi protiv pranja novca. Raspravljat ćemo to i s drugim kolegama. Također moramo razmotriti da li ćemo revidirati pravnu osnovu za program fiskalis kako bi to mogli uskladiti sa trenutnim zakonodavnim zahtjevima i kako bismo se mogli pobrinuti da su zadaci pred nama u skladu sa pravnom osnovom na kojem se naš rad temelji. Sve ove predloge dobili ste u pismenom obliku, jasno mi je da je poprilično složeno raspravljati to cijelo pitanje dok nemamo nacrt proračuna, no morat ćemo usko surađivati sa odborom za proračun nekako bismo mogli dobiti prihvatljivo rješenje. Hvala vam, su izvjestitelji, su Kocilono i još netko. Izvolite. E, Hvala. Slažem se sa većim brojem primjedbi koje su upravo iznesene. Ja sam za valorizaciju instrumenata u odnosu na europski semestar i na zadane ciljeve. Mislim da se u osnovi moramo koncentrirati na ti glavna e, pitanja opće prirode. Dobro je što se u proračunu naglašava fleksibilnost kako bismo se mogli nositi sa velikim izazovima poput e, migracija kako bismo proračun koncentrirali zatim na rast, stvaranje radnih mjesta, na ulaganja. Međutim, očito da dolazi do problema između sredstava za obaveze i plaćanja i to je prisutno i u trenutnom proračunu. Iduće pitanje povezano sa činjenicom da za valorizaciju fonda za ulaganje da smo povukli određena sredstva u proračunu koja su bila namijenjena istraživanju i infrastrukturama i jasno je da naš cilj treba ostati dakle povratak predviđenih sredstava u te linije zato što uh, je to jedini način da se postigne napredak. Konačno u tom, u tim, u tom toolboxu o kojem smo govorili, dakle instrumentima na raspolaganju, Mora se sadržavati dakle, osnovna, osnovna namjena proračuna, a to je ponovno pokretanje ciklusa ulaganja u Europi. uvijek smo udaljeni od cilja u odnosu, na, u odnosu na e, cilj iz 2007. a to je rezultat od 15%. Pozitivne su primjedbe izvjestitelja, međutim želimo inzistirati na jednoj točki, tu se vjerojatno razlikujemo. Kad je riječ o dva tijela, moramo razmisliti, dakle Better Finance i Finance Watch, Uloga financiranja od strane europskog proračuna bi trebala jamčiti veću transparentnost. To bi trebalo biti jamstvo, dakle, nešto manja uvjetovanost bi bila poželjna, dakle, u trenutku kada se daju informacije namijenjene potrošačima. Dobar je dio koji se tiče europskih nadzornih e, tijela, dakle, bez instrumenta, bez e, osoblja i sredstava, one će teško moći održavati zadaće iz svog mandata. Očito da se treba nadzirati način na koji se sredstva troše, naročito kada se traži povećanje broja osoblja i koji su ciljevi toga. Međutim, čini mi se da mišljenje izvjestitelja ide u dobrom pravcu u tom smislu. I u konačnici mislim da ćemo relativno brzo moći doći do kompromisa. grazie Hvala vam lijepo. Ime klubu zastupnika iz Sijara, Case Winburn. Hvala vam. čestitala bih izvjestitelja na nacrtu mišljenja i usredotočenosti na procjenu potreba ovih ESA nadzornih tijela. Mislim da je važno da to stajalište i zadržimo u prethodnim mišljenjima o proračunu. Kada smo tražili povećanje proračuna za ESA, nismo razmatrali što će s tim raditi i koje su doista njihove nadležnosti. I to se pokazalo neodrživim, tako da mi je drago da sad imamo drugačiji pristup koja doista najprije procjenjuje rad i tijela prije nego što im daje novac. Što se tiče stavka o pripremi za napuštanje, Velike Britanije. Kako to može e, utjecati na EBU? Moram barem na kratko se dodirnuti toga. Koliko ja znam, nema zahtjeva e, za time da bi Europska agencija trebala doista biti locirana u Europskoj uniji. I s obzirom da je lokacija EB dakle, određeno primjenom zakonodavstvu koje se bavi uspostavom ESA, a London je naveden kao lokacija, bit će potrebno proces suodlučivanja kako bi se tako nešto promijenilo, tako da vam nudim domaćinstvo Londona još neko vrijeme prije nego što se odlučite na ovakav potez. Jučer su koordinatori raspravili da počeli raspravljati o potencijalnim učenicima napuštanja Velike Britanije i financiranja ESA, postoji jedan dodatan doprinos koji dolazi od NCA financijskih usluga e, u smjeru proračuna ESA i naravno da je važno da se neke rezerve ovdje odrede, osobito za 2018. 19. 20. ovisno o tome kada se e, pozove Velika Britanija na članak 50. Hvala vam u ime liberala. Nils Torvalds nije pristan, pa će Kora preuzeti riječ. Biću kratka, mi u potpunosti podržavamo pristup izvjestitelja što se tiče ESA. Dakle, ne može se povisiti proračun bez detaljne istrage pitanja da li je to nužno. Dakle, odgovarajuća procjena ESA i njihovih ciljeva je nešto što podržavamo, uvelike podržavamo što će se dogoditi sa EBOM, to ćemo pratiti sa velikim zanimanjem. No mislim da nije potpuno nerazumno uzeti u obzir mogući premještaj EBE. Da, znam da se izvestili do tako te vrlo političke točke, no moramo na sve biti spremni. U ime Guja Mm, Zastupnik Krespo nije ovdje kao niti nitko drugi. Pa prelazimo na zelene. Sven Giggold. Zahvaljujem izvjestitelju. Ukratko govoreći, mislim da smo se dotaknuli svih relevantnih pitanja. Mišljenje odbora Ekon nije mjesto za raspravu o svim širokim pitanjima europskog proračuna, sa osobito s obzirom da je izvjestitelj odbora Budget već najavio da neće prihvaćati odviše ozbiljno ta mišljenja. Tako da jedna stvar, jedna ključna stvar, pobrinuti se da čemu god ovdje glasali bude uzeto u obzir i ne da se to mišljenje jednostavno zanemari. Što se tiče ESA, smatramo da je dodjela resursa osobito vezanih uz zaštitu potrošača i ulagača daleko preslaba i ako razmotrimo pojedine institucije vidjet ćemo da su svi zauzeti tehničkim standardima, delegiranim aktima, tako da ne razumijem opaske Kay i Swinburne o tome da smo resurse dodjeljivali bez jasnoće o tome kakva je njihova zadaća. Dali smo im i tekako mnogo posla, Dakle, 400 tehničkih regulatornih standarda i slično, doista se radilo o velikom opterećenju, znam da me kolegica ne sluša, umjesto komentara da oni nisu imali ništa za raditi, da su imali gomilu novca, znam da je car u prošlosti predlagao ograničavanje resursa za ESE, ali mislim da je to upitan pristup i da bismo trebali pokazati poštovanje radu ovih institucija, čak i ako se uvijek ne slažemo s njima po svim pitanjima. No ono što smatram da je trenutno potrebno je, davali smo velike obećanja kada smo ih formirali, tome da će se brinuti za zaštitu potrošača, ulagača, a istodobno vidimo da europsko zakonodavstvo se Zanemarujem, U Italiji je došlo do znatne zloupotrebe financijskih proizvoda i kršenja MIFID-a 1, a sada govorimo o novom bailoutu i mora se postaviti pitanje što su agencije koje smo mi i komisija stvorili učinili kako bi takve postupke spriječili kako bi se pobrinuli da se poštuje zakonodavstvo Europske unije. Dakle, trebali bismo pitati te tri ese kako se mogu pobrinuti da mandat koji su dobili bude ispunjen uz dodjelu sredstava. I to je rasprava koju bismo doista trebali povesti i ovi problemi sa zloupotrebom i pogrešnim prodajama nisu samo vezani uz Italiju, imali smo predstavke iz drugih zemalja, uključujući i Njemačku ne možda u tim razmjerima, ali svejedno. Što se civilnog društva tiče, načelno govoreći, mislim da dijelim vaš komentar o tome da samo financiranje tih organizacija može biti više. I situacija je donekla ironična jer su ove dvije organizacije radile u Briselu pomažući parlamentu unutar cijelog političkog spravo spektra i nisu se bavili kampanjama. A s obzirom da sam ja u prošlosti svoja profesionalno se bavio kampanjama, ako želite sami doći do sredstava, morate agresivnije kampanje provoditi. Kao zeleni, ja bih pozdravio Better Finance i Finance Watch koji agresivnije se bave vođenjem kampanja i Markus, pozitivno sam iznenađen e, što se tu sa mnom slažeš i što spominješ da bi trebale e, ove ova tijela financiranje osnažiti. Dakle, potrebna im je doista e, pomoć, osobito kada pogledamo snagu financijskog lobija i mislim da kada govorimo o financiranju kapaciteta u Briselu, da tako nešto ne bi dobilo punu našu podršku, a sve organizacije bi trebale pokušati osnažiti taj udio samofinanciranja, osobito kako bi bile neovisnije za što se svi zalažemo. Za kraj, predložit ćemo pilot projekte o boljoj suradnji na temelju rada iz Fiskalisa i to bismo voljeli raspraviti sa izvjestiteljima i izvjestiteljima o Sijeni. I evo doista za kraj, e, doista me i dalje nervira da Eurostat ne može dati nam ažurirane statistike o Europi 2020. Neki od indikatora, već smo se u više navrata požalili na to neke indikatora koji su potrebni za izgradnju ključnih strategija za Europsku uniju, nismo ih dobili u ažuriranom obliku i mislim da bismo trebali sa Eurostatom raspraviti taj problem nedostatka kvalitete. Hvala vam. Da li još netko traži riječ? Ukoliko ne, vraćam se na izvjestitelja i na njemački. Zahvaljujem još jednom svima koji su doprinijeli. Podsjetio bih vas samo da u trenutnom planu proširenja za EBU i EIOPU za dolazeću godinu oni će dobiti dodatna radna mjesta ovako i onako. Ono što još traže je uz to dodatna radna mjesta. Evo u sam ponovno pitao koje je opravdanje za tako nešto i nisu zapravo mogli ponuditi mi ništa što je zakonodavno utemeljeno. Nisam pronašao ništa u EOP-i što bi opravdalo otvaranje novih radnih mjesta. Nema nikakvih dodatnih zadataka. Što je s ESM-om? Oni su imali znatne dužnosti, a nisu nikakva dodatna radna mjesta tražili. Ali problem se pojavlja opet sa EBOM. Dakle, čisto da to otvoreno kažemo, tražili su, ja sam zatražio opravdanje od njih, no nisu mi ništa e, ponudili. Dakle, uz uobičajen rast radnih mjesta, oni traže dodatna radna mjesta. Dakle, ključno je sad pitanje da li odobravamo ta dodatna radna mjesta sa gospodinom Gajerom izvjestiteljem sam o ovome raspravljao i rekao je da bi se svaki odbor trebao držati svojih nadležnosti, inače se neće uzeti u obzir komentari. Novac sa iz EFSI-a ne dolazi iz našeg odbora, već iz odbora ITRE i TRAN, tako da su oni nadležni za te proračunske linije i vrlo je teško da mi dobijemo eh, ikakvog glasa u tome. Naravno, ja sam potpuno spreman za bilo kakve razumne prijedloge. Što se dvije građanske organizacije koje financiramo tiče, tu imamo problem sa pravnom osnovom koji je potrebno riješiti. I ovaj program financiranja koji za njih imamo e, trebao bi isteći. Radi se o pilot projektu financiranje pripremnih aktivnosti što je vremenski ograničeno. U Europskoj uniji ne mogu se plaćanja bez odgovarajuće pravne osnove i to nam stvara problem. Dakle, moramo stvoriti posebnu pravnu osnovicu za tako nešto, zašto nam treba prijedlog komisije koji još nismo dobili, a suprotnom oni će morati biti uključeni u postojeće programe, što otvara pitanje sufinanciranja ne znam, niti jedan program u koji bi se ovo uklapalo gdje bi moglo dobiti financiranje u iznosu 100%. Dakle, moramo istaknuti taj problem. Ne radi se o meni kao izvjestitelju, zločestom izvjestitelju, već o tome da postoji financijska nužnost koja proistječe iz naših proračunskih pravila. Dakle, ako imate ikakve ideje, zamisli o tome, bio bih zahvalan na tome, kao što bih bio zahvalan komisiji da nam ponuditi tu inicijativu za formiranje pravne osnovice, ali moramo se ovime pozabaviti jer suprotno neće biti novaca za te organizacije. E, I, dakle, novca će nestati, a mislim da to nikome ne odgovara. Podnošenje amandmana 22.7. u podne. Želimo li zadržati taj rok? Čini mi se da da, no i dalje imamo problem koji sam na početku već spomenuo. Dokumenti na kojima radimo u skladu s našim poslovnikom e, trebali bi se temeljiti na prvom čitanju iz vijeća, koje naravno nećemo još imati 22.7. jer još uvijek nemamo nacrt proračuna na temelju kojega bismo mogli raditi. Možda bismo mogli probati sa 31.8. Pokušat ću organizirati sastanak izvjestitelja u Sijeni prije toga da se dogovorimo oko nekoliko usmenih amandmana barem. Ali već pregovaramo sa odborom budget jer nismo jedini u ovom problemu. Svi Odbori se sa time susreću jer trebali smo glasati početkom rujna, tako da se nadam da ćemo pronaći neko pragmatično rješenje i nadam se da mi svima jasno to nema veze sa izvjestiteljem niti ičim drugim osim kontekstom u kojem se nalazimo, a to je da još uvijek od komisije nismo dobili nacrt proračuna. Trenutno ćemo zadržati postojeće rokove, ali pokušat ćemo pronaći neko pragmatično rješenje u prvom tjednu nakon ljetnog raspusta. Dakle, glasanje je planirano za 1. rujna. I pokušat ćemo se držati toga roka kako bi se odbor za proračune budžet mogao s time nositi. Zapravo 31. kolovo, za da budem precizni, a 1. rujna, 1. bi trebalo već ići na odbor za proračun Eto, to su uvjeti na temelju kojih moramo raditi. Sada dolazimo do točka dnevnog reda o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira. Izvjestitelj je Petar Ježek. Želim vam skrenuti pažnju da smo ograničeni vremenom. Je Peter, izvoli, imaš riječ. Hvala. Dobro jutro svima. Svi znamo da je prospekt prvi prijedlog komisije vezan uz uniju tržišta kapitala. Danas imamo takve dokumente koji stoje po milijun eura da bi se izradili i potrebno je da oni u budućnosti budu manje manje skupi, dakle kako za izdavatelje, tako i za ulagače. Filip Debak, koji je pokrenuo ovo izvješće, je e, to učinio u ime belgijske vlade. On je izradio jedno ambiciozno izvješće, čije cilj bila prava unija tržišta kapitala, putem usklađivanja Europskog pravnog okvira za MPS-ove. Dakle, željela se smanjiti fragmentacija tržišta i administrativne barijere, te smanjenje e, troškova te zaštita ulagača. Kad je riječ o amandmanima na njegovo izvješće, Imamo tu neka ključna područja o kojima smo raspravljali na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Zalažemo se za europsku regulativu za smanjenje nacionalnih diskrecijskih prava kada je riječ o malim osiguravateljskim kućama, potom smanjenje administrativnog tereta za MPS-ove, dakle nešto lakši prospektus kada je riječ o osiguravateljima. Tu su potom neka druga pitanja gdje ćemo trebati, pora na ćemo trebati poraditi na sastanku izvjestitelja u Sijeni, dakle dio koji se tiče oglašavanja e, prospekta. Kada je riječ o usklađivanju e, dakle, zakonodavnog okvira za MPS-ove i e, određivanja praga, dakle prospektusa za rast. Tu smo na sastanku izvjestitelja imali poteškoća sa određivanjem praga i ograničenja i povezanih pitanja. Vidjeli smo da tu nedostaje jedan dio slagalice. I na temelju konzultacija i sastanka izvjestitelja u Sjeni odlučili smo se za povećanje broja kategorija kako bi rješenje bilo skrojeno dakle po mjeri i uspjeli smo u tome i zato dobili veliku podršku pa i izvana znam da to pozdravio i Lord Hill te potpredsjednik komisije Dombrovskis Dobili smo i povratnu informaciju od nacionalnih regulatornih tijela po kojima je ovo naše rješenje pravi korak prema Uniji tržišta kapitala. I nadam se da ćemo nakon današnjeg glasovanja u odboru otići na trijalog već ovog rujna. Hvala lijepa, dolazimo do izvjestitelja u sjeni. Tu je gospodin Backo će govoriti između, i umjesto Toma Kandelareja. Hvala. Tom želi zahvaliti svom timu. On je izvjestitelj u sjeni. Tom misli da je postignut dobar rezultat u ovim kompromisom da će tu doći do smanjenja teškoća izlagatelja vezanih uz izdavanje prospekta, da će se tu naći potrebne informacije koje će omogućiti zaštitu ulagatelja, te da će se stvoriti europski režim uzevši u obzir nacionalne zahtjeve Unije tržišta kapitala. Ideja prospekta za rast će dovesti do boljeg usklađivanja i do, do režima koji će biti manji e, teret za MPS-ove. Fokus je bio fokalizacija na lakši režim prospekta za one e, kojima je to doista potrebno, kao što su mala i srednja poduzeća. Imamo tri linije vodilje za ovaj lakši režim i on će biti dostupan svim e, tvrtkama i malim i srednjim e, poduzećima. To će im dati e, zamah kada je riječ o financiranju njihovih tvrtki. Osim toga, Tomasu je drago da su se s kompromisa klonili neki opasni elementi iz komisijinog prijedloga, kao što obveznica izdavatelja vezano s ponderiranje rizika. Drugo, da će spajanje e, dakle prodaje na veliko i na malo biti e, izdvojeno iz e, poslovanja vezanog uz temeljni kapital. Izvjestitelj u sjeni vjeruje da će i amandmani povećati privlačnost ovog novog europskog sustava. Također moraju se ukloniti informacije vezane iz članka 6, kada je riječ o dostupnim informacijama, a sve kako bi se izbjeglo stvaranje prospekta koji će imati previše stranica. Dakle, ne spominje se maksimalan broj rizičnih e, čimbenika, ali možemo se složiti sa režimom oznake 10 plus 10. Također tim zahvaljuje svim kolegama na suradnji i raduje se nastavku rada te trijalogu. Hvala, zastupniče Balc. Nina Gelima, riječ u ime kluba SID. A evo nakon što sjedne će nam se obratiti. So Nina, you have the floor. Eh, eh, thank you and apologies for being a bit late. Hvala lijepo, ispričavam se što kasnim. A pozdravljam ovo izvješće i čestitam izvjestitelju Petru Ježeku što se uhvatio u koštac s ovim izvješćem i to relativno kasno, što je radio sa svim kolegama kako bi dobio uravnotežen tekst. Ovo je važan sektor u stvaranju unije tržišta kapitala i ovdje reforma od ključne važnosti kako bi ona značila manje troškova za mala i srednja poduzeća, za izdavatelje kako bi se prikupila financijska sredstva, a istovremeno se pokušavamo osigurati da su zaštićeni i ulagači kada je riječ o rizicima. Kompromisi koje smo postignuli upravo e, ostvaraju neke od ovih ciljeva. Za mene je jedan od glavnih e, uspjeha kompromisa u članku, se nalazi u članku 15 e, koji se tiče prospekta za rast. Komisijin prijedlog nije bio jako ambiciozan. Mi smo se pozabavili upravo tim pitanjem. I ono za što se zalažemo u ovom dokumentu je stvaranje posebnog režima za MSP-ove kako bi im se omogućilo da prikupe kapital diljem evropskih i eh, diljem europskog tržišta. Dakle, to je jedinstveni dokument na osnovu kojeg će MSP-ovi moći prikupiti novac eh, diljem Evropske unije. Sigurna sam da će se MSP-ovi ovime služiti jer ideja je jednostavna i standardizirana. Tu su informacije o izdavatelju, o vrijednosnim papirima, ključne informacije o ponudi. Crowdfunding se može nastaviti u iznosu ispod jednog milijuna, to je također jako važno i tu se onda ne traži izdavanje prospekta. Želimo dakle s ovime smanjiti nacionalnu fragmentaciju. Imamo tu instrument koji će biti jasan potrošačima, tu je također poseban režim namijenjen izdavateljima iz trećih zemalja. na čemu i nekoliko usmenih amandmana kako bismo revidirali ulogu ESME u budućnosti, kako bismo učinkovitije zaštitili ulagače. Također sažetak treba biti preveden na službeni jezik zemlje članice, odnosno nadležnog regulatornog tijela. To su elementi kojima ćemo se pozabaviti u amandmanima, ali općenito podržavam ovo izvješće i hvala svim izvjestiteljima na sjeni i samom izvjestitelju. Hvala u ime kluba ECR Kay Swinburne. Hvala. Ja želim zahvaliti izvjestitelju što je evo, preuzeo ulogu Filipa Debakla u ovoj raspravi. Mislim da je to bilo dosta teško, ali on to e, izvrsno obavlja. Imamo pitanje izuzeća i pragova. Međutim, sinoć kasno smo i dalje primali amandmane kojima se, za područja kojima se nije bavio e, pregovarački tim želim se pozvati na neka područja s kojima sam manje zadovoljna. Prije svega tamo gdje parlament podiže barijere na jedinstvenom tržištu. Najviše me razočarava članak, 21 vezano uz oglašavanje. To je jedini kompromis kojima se moj klub ne može složiti prospekt se treba izraditi prema pravilima ove uredbe ukoliko želite oglašavati vaše usluge u e, jednoj zemlji, a to može dovesti do stvaranja barijera i to onda ne znači evropski prospekt. Također, problema sa odbacivanjem ideje gospodina Debaka vezano uz odobrenje prospekta, dakle tvrtka bi e, mogla e, dobiti tehničku ekspertizu iz jedne zemlje članice, izdati prospekt u drugoj. E, dakle, tu bi izdavatelji mogli odlučiti čija će regulatorna tijela poslušati. Tu je interes tvrtke da se pomaknu tamo gdje se nalazi kapital, bilo da je to ujedinjen, da je da to Evropska unija ili SAD, kao što je to danas slučaj. Uklanjanje barijere, dakle nešto na čemu smo trebali dodatno poraditi i na taj način možemo dobiti dakle uniju tržišta kapitala koja će biti učinkovita. I posljednja barijera je jezična barijera i ona ne bi trebala biti dakle nametnuta ovim zakonodavnim tekstom. Hvala. Iz kluba GUE ne vidim kolege i dolazim do zelenih. Riječ ima zastupnik Urta Sund. Hvala. Evo, kratko nekoliko stvari kojima nismo zadovoljni u ovom izvješću, ali svejedno mu želim zahvaliti na suradnji, činjenici što je preuzeo ovo izvješće. Čini se da je prijedlog komisije pogrošan u, dva, u dvije točke. Dakle, to je prije svega pitanje fleksibilnosti MSP-ova. To je povezano sa pitanjem MIFID-a. Želi se proširiti područje primjene to znači da će se tu uključiti i neke tvrtke koje nisu MSP-ovi ako dođe do rasta tržišta u određenom postotku i to će omogućiti dakle, nekim drugim strukturama da uđu u ovaj program. Dakle, mi se slažemo sa potrebom da se financira MSP-ove, ali samo MSP-ove koji potpadaju pod definiciju komisija, to su one koje će starati rasti, koje doista spadaju u definiciju malih i srednjih poduzeća. Potom e, moraju poštovati i pravila komisije vezana uz e, prihodi broj zaposlenih. Dakle, to je moja prva primjedba. Druga jest da mislimo da je prijedlog mogao biti ambiciozniji kada je riječ o harmonizaciji. Željeli bismo da ovaj zakonodavni tekst bude važan element unije tržišta kapitala, dajemo veliko diskretijsko pravo zemljama članicama. Mislim da je prijedlog da za niže za nižu razinu diskrecijskog prava zemljama članicama. Mislim da bi to značilo pravu uniju tržištu kapitala. Međutim, izvjestitelje je u obzir neke važne elementi, na tome mu zahvaljujem, to su faktori rizika. Ukoliko je neki proizvod podložan Belinu, mislimo da se to mora jasno istaknuti i to pozdravljamo u izvješću. Je li riječ o bankama u Italiji ili proizvodima koje one prodaju? to mogu biti dakle loši proizvodi prema trenutnoj direktivi to ne ulaze u beline i mislimo da bi se to trebalo naći označeno. Slično je u Španjolskoj kada ulagači nisu imali te važne informacije u prospektima. Dakle, zadovoljni smo u glavnim linijama ovim izvješćem. Hvala lijepo. Come on, eh? we have only two Hvala lijepo. A, govorili ste duže od eh, samog izvjestitelja. Rekao sam, mu da će vrijeme biti ograničeno. Ne vidim predstavnik FDD-a. Yeah, yeah, but not the vi ćete govoriti u ime kolegice von Storch. Budući da nemamo e, ništa jako važno koje što želimo poručiti, možda bolje da štedimo dah. Ok, Uh, see, don't see Miss Kappel from ENF. Ili tu zastupnica Kapel za NF-a, nema je. sada dajem riječ kod drugim kolegama i Pervanš Beres je zatražila riječ. Molim vas, budite kratki. Hvala predsjedatelju. Ja bih htjela zahvaliti pregovaračkom timu. Mislim da smo dobili dobar rezultat. Međutim, ako ponovno počnemo razgovarati o uredbi o prospektu, Naime, ako smo se za to odlučili, to je zato što u duhu Unije tržišta kapitala želimo olakšati pristup e, kapitalu malim i srednjim poduzećima. Zato je ovo pitanje praga vrlo važno. Kompromis je 350 korisnika, dioničara i zaposlenika. Međutim, drago mi je da na vijeću nije došlo do izmjene prijedloga komisije, tako da je to dobra podloga za pregovore. Što se tiče uvjeta konvergencije između praksi koje provode različita nacionalna tijela, a pritom mislim na članak koji ne mogu sada pronaći, ne znam više. Pitanje je koje će ovlasti dobiti ESMA i to mi se čini vrlo važno. U pregovaračkom timu se razgovaralo o tome mogu li se, e, može li ESMA definirati pravno obvezujuća načela za provjeru. Međutim, zaključeno je da ona ne može dobiti takve ovlasti. Ja bih htjela da to provjerimo kod Europske komisije. Budući da je riječ o uredbi, mislim da bi samo zakonodavno tijelo trebalo moći odrediti ovlasti agencije. Čini mi se da smo to uredili nekim drugim uredbama, primjerice u MIFIR-u. Evo, dakle, to mi se čini važnijim i mislim da bi to bilo bolje za način uređivanja ovog područja. Što se tiče onoga što je rekla Kay Sweeburn, vezano uz jezik, mislim da mi kao zakonodavno tijelo ne možemo dopustiti da se e, da postoje prospekti koji ne poštuju jezik korisnika i e, svih ostalih. Hvala lijepa. Nema drugih kolega koji traže riječ i zato dajem e, zaključnu riječ Peteru. Hvala lijepo. Prije svega hvala izvjestiteljima Sjene i drugim kolegama koji su uključeni u rad na ovom izvješću. Izvješće je rezultat zajedničkih napora, to kada je riječ o ovom novom elementu, dakle za rast, što je uveo Filip Debak. Uspjeli smo postići konsenzus velikom broju pitanja, ali kao što se jasno vidjelo iz ove rasprave, postoje neka pitanja oko kojih kompromis još nije postignut, to se događa. Svejedno mislim da imamo dobar tekst s novim elementima koji se tiče unije tržišta kapitala jer doista želim zahvaliti svima koji su bili uključeni u rad na njemu. Hvala lijepo. Nekoliko riječi o vremenskim rokovima. Sada smo prema dnevnom redu već trebali imati e, usvojeno izvješće Langen, dakle to je trebalo biti dovršeno do deset ujutro. Evo bi vam trebalo objasniti zašto vodim računa o vremenu za riječ. Dakle, molim vas da svi to uzmete u obzir. Sada dolazimo do točke broj 5, dakle konačni sustav PDV-a i borba protiv prijevara u području PDV-a, riječ ima Werner Langen. Hvala lijepa. Primili smo mnogo amandmana, imam malo vremena za raspravu. Želim zahvaliti svim kolegama koji su radili na ovom izvješću. Održali smo sastanak izvjestitelja u jer je došlo do izmjene datuma, potom smo imali izvanredni sastanak e, zbog Brexita. Ja sam izradio dva kompromisna amandmana i o njima još nismo stigli raspravljati. Izmijenjeni su i vremenski rokovi, zato što je ECOFIN donio odluku da se o tome raspravlja ne u rujnu, već u prosincu, upravo zbog Brexita. 21. lipnja na Ekofinu je donesena odluka koja se tiče Republike Češke i kojom ćemo se pozabaviti do kraja ove godine. Tu su tražile neke zemlje članice se o tom pitanju raspravljalo, to je izazvalo određene, kon, određene odluka je donesena, odnosno glasovanjem 11 na, 10. Mi ćemo biti mm, na raspolaganju za vaša eventualna pitanja. Kada je riječ o vremenskim rokovima i pitanjima, želim istaknuti samo kontroverzna pitanja Riječ je dakle o minimalnoj poreznoj stopi. Mnogi su rekli da je potrebna veća, usklađenost ili čak izuzeće. U određenom smislu i amandmani su donijeli više različitih prijedloga. Kolega BJ je predložio stopu koja se odnosi na stanove od 6%. To je nešto što se tiče nacionalnih prioriteta i mislim da im se ovdje ne bi trebalo naći mjesto. U nekim za neke sektore smo dobili prijedlog da se izrade svojevrsne smjernice i s tim se možemo složiti. Potom reverse charge. Znamo da je komisija donijela taj unijela taj prijedlog, dakle prijenos porezne obaveze. Kao što je recimo primjer zgradarstva. u polovni automobili potom revizorski sud, popa češka i nizozemska tijela su istaknuli da se tu situacija još treba e, revidirati i zato s naše strane predlažemo dakle pilot projekt vezan uz ovo pitanje potom su tu pitanja koje su istaknuli kolege putem amandmana. PDV bi trebao biti element e, socijalne politike i revizorski sud je tu izradio mišljenje, dakle kada je riječ o temeljnim uslugama i prehrambenim proizvodima. Jasno koje su teškoće i tu se tek moramo složiti. Zato smo tražili da se unutar režima PDV-a da se situacija uredi, to ima veze sa vlastitim prihodima Evropske unije. Potom financijski sustavi i režim PDV-a. O tome su govorili izvjestitelji u sjeni na sastancima. Treba vidjeti koja će biti, da, koji će biti dakle iznos poreza na financijske transakcije i potom je tu kontroverzno pitanje izjednačavanja javnih i privatnih e, poduzeća kada je riječ o porezima u kojima se nalaze u tržišnoj utakmici vezanih uz opskrbu vodom to je velika razlika u poreznim stopama između pojedinih zemalja članica vezano uz oporezivanje u ovom području. I odlučili smo se pozabaviti ovim pitanjem i u rujnu ćemo održati još jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni. I potom ćemo vidjeti kada ćemo predložiti izmjene. E, želim zahvaliti svim kolegama jer je ovo pitanje jako važno. Prvi put se spominjalo 1993. i još uvijek smo daleko od rješenja, naročito kada je riječ o spriječavanju izbjegavanja plaćanja PDV-a. Hvala lijepo. Timo Sani iz kluba SID, izvolite. köszönni Langen úrnak az eddigi munkát. Valóban, ahogy mondja, Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Langenu na uloženom trudu. Kao što je sam rekao, uistinu je riječ o vrlo složenom pitanju, ali mislim da je on izvrsno odradio ovaj zadatak izvjestitelja. Bilo nam je zadovoljstvo s njime surađivati. Što se tiče velikog broja pitanja, već smo postigli sporazum oko njih. Gospodin Langen se pokazao vrlo fleksibilnim i mislim da ćemo moći postići kompromis. A to je važno zato što moramo imati na umu da je zapremljeno više od 200 amandmana. Ja sam imao nekoliko pitanja, međutim, gospodin Langen je već e, odgovorio na neka od tih pitanja. Što se tiče prijenosa porezne obveze, naš klub smatra da trebamo biti oprezni, a to se slaže i sa većinskim stajalištem u Europskom parlamentu. U nekim slučajevima to može biti opravdano, ali ne mislimo da bi to e, trebala biti da bi to trebalo biti neko načelo. Drago nam je da je kolega Langen već spomenuo da ne postoji politička volja da se to uvede kao obveza. Što se tiče minimalne stope PDV-a i izuzetaka, dogovorili smo se u vezi s time sa gospodinom Langenom. Ne bismo trebali govoriti o pojedinačnim aspektima, jer je onda teško sagledati izvješće u cijelini. Mislim da smo došli do kompromisa, e, zahvaljujući i preporukama revizorskog suda. Ovdje se radi o tome kako ćemo oblikovati budućnost. Dakle, tu su bitne stvari kao što su hrana, lijekovi,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 posebno što se tiče malih i srednjih poduzeća, to bismo trebali izložiti neke nove ideje i želimo u tome pomoći gospodinu Langenu da dođe do kompromisa. Dobro, u ime kluba zastupnika EKR. Er, nitko ne želi uzeti riječ. Gospodin Luka nije tu. Možete govoriti u ime gospodina Luka. Hvala predsjedatelju. Uvaženi kolege. Ja ću danas govoriti u ime Bent Luka koji se ispričava što nije mogao doći. Bend Luke želi istaknuti još jedan put važnost, važnost sljedećih e, točaka. Naplata PDV-a u opskrbnom lancu zahtjeva e, odnosno proizvodi značajne upravne i financijske troškove te može dovesti do prijevara. Svaka nova inicijativa mora se pozabaviti pitanjem prijevara, a upravni i financijski troškovi moraju se smanjiti, posebno za mala i srednja poduzeća. Prijedlozi PDV-u su vrlo stručni i zahtijevaju sveobuhvatnu analizu kao i doprinos stručnjaka. Komisijin popis prijedloga, čiji je cilj postizanje kvalitetnog sustava PDV-a koji je otporan na prijevare, nije iscrpan. Pozdravljam sugestije izvjestitelja da se održi javna rasprava u koju bi bili uključeni stručnjaci. Na taj način bismo dobili sveobuhvatniji uvid u mogućnosti reforme sustava PDV-a. Bilo kakva reforma sustava PDV-a u Europskoj uniji mora uzeti u obzir specifičnosti država članica, te one moraju biti slobodne da uvedu sustav naplate PDV-a koji im najviše odgovara. Svaka država članica trebala bi moći koristiti prijenos porezne obveze ukoliko to želi za su robu i usluge. Različitost stopa PDV-a u državama članicama nije toliko bitna ukoliko se konzistentno primjenjuje načelo e, države odredišta. Međutim, različite stope PDV-a za različite kategorije proizvoda unutar iste zemlje mogu dovesti do narušavanja učinkovitog korištenja resursa na zajedničkom tržištu. To isto tako izaziva dodatne troškove poduzećima koje posluju preko granica. Nadalje, e, snižene stope PDV-a na neke proizvode predstavljaju neučinkovit instrument socijalne politike. EKR er smatra da zahtjev da se izda jedinstven popis robe i usluga nije razmjeran i da se time narušava načelo subsidijarnosti. I na kraju EKR er želi još jedanput ponoviti da vijeće mora jednoglasno e, donositi odluke u području sustava PDV-a. Bilo kakvi pokušaj da se postupak izmjeni i uvede e, postupak suodlučivanja ne može se podržati. Komisija bi trebala iznijeti prijedlog kako bi e, prilagodila direktivu o PDV-u na način da se omogući skupini od najmanje devet država članica da uvedu, e, da naime krenu u sustav e, ojačane suradnje temeljem članka 329 ugovora o funkcioniranju Europske unije. E, molim vas... E, Alo? Sorry, sorry. It's nice. Ispričavam se, da lijepo to što ste pročitali dokument, ali molim vas da ipak pogledate povremeno prema predsjedatelju. Hvala sada u ime kluba zastupnika liberala riječ ima gospodin Jaček. Drago mi je da se sada konačno bavimo pitanjem sustava PDV-a i s time povezanih prijevara i nadam se da ćemo biti jednako ambiciozni kao i kada smo se bavili problemom e, porezne ute i izbjegavanja plaćanja poreza kod trgovačkih društava. Dakle, ja samo mogu to pozdraviti i još jednom zahvaliti izvjestitelju. E, Pojednostavljivanje sustava PDV-a je ono što nam treba. Ovaj trenutni sustav je vrlo kompleksan, e, izložen je prijevarama i ne potiče prekograničnu trgovinu. U tom smislu moramo imati proevropski pristup, a to je ono e, za što se zalaže ovo izvješće i neki amandmani. Mi isto tako smatramo da je dobro da postoje niže stope PDV-a i jedinstven popis, a da se pritom uzmu i neke specifičnosti u državama članicama. Suradnja je još jedan dobar način borbe protiv prijevara u sustavu PDV-a. Moramo ojačati suradnju unutar Europske unije te ubrzati razmjenu podataka vezano uz e, trgovinu unutar Europske unije. Kako bismo tome uspjeli, moramo bolje opremiti nacionalne porezne uprave kako bi oni mogli osnažiti svoje e, inspekcijske kapacitete. Međutim, e, one države članice u kojima su prijevare najveće zahtijevaju da se uvede prijenos porezne obveze, dakle da to bude pravilo. Prošlog mjeseca je komisija rekla da će se do kraja ove godine obvezati da predloži zakonodavni prijedlog koji bi omogućio državama članicama da privremeno budu izuzete od zajedničkog sustava PDV-a kako bi e, uvele sustav prijenosa porezne obveze na e, domaći, e, na domaće dakle e, isporuku robe. Ja se slažem sa fleksibilnošću koju je pokazala komisija. Mislim da će taj pilot e, schema pomoći u boljoj analizi. Međutim, mislim da bi se moglo dogoditi da se e, na mislim da bi bilo zapravo primjerenije da se uvede opći prijenos porezne obveze kako bi se spriječile prijevare. Hvala. U ime kluba zastupnika GUE, Paloma Lopez, izvolite. Hvala vam. E, moramo se boriti protiv prijevara u sustavu PDV-a, s time se svi slažemo. Slažemo se također da treba izbjeći da reforma u sustavu PDV-a ojača negativni distribucijski učinak neizravnog poreza. Mi smo radili na tome i naime radilo se na tome da se uvrste naše sugestije, na tome zahvaljujem izvjestitelju. Mi imamo dva cilja. Kao prvo, omogućiti državama članicama da smanje porezno opterećenje PDV-a za osnovne prehrambene proizvode, lijekove, sanitarne proizvode, kulturne proizvode, i slično. E, to bi trebalo omogućiti da se očuva fiskalni sustav u kojem PDV ne bi bio najvažniji u ubiranju poreza. Mislim da treba bolje rasporediti sustav oporezivanja. Mi se ne slažemo da treba staviti naglasak na PDV. Mislim da se kroz ostale poreze treba namaknuti dovoljno sredstava za funkcioniranje državnog aparata. Također moramo funkcionirati, e, moramo inzistirati na porezu na kapital i na imovinu, a e, što se tiče poreza na potrošnju treba najviše staviti naglasak na luksuzne proizvode. Drugo, borba protiv prijevara, da kako e, tu postoje neki upravni postupci, upravne mjere. Države članice bi trebale ulagati sredstva u modernizaciju poreznih uprava i trebali bi se moći boriti protiv prijevara. Međutim, veći dio prijevara zapravo je posljedica poslovanja multinacionalnih kompanija. I dakle što se tiče tih velikih multinacionalnih kompanija, one imaju konzultante koji im omogućuju da imaju strategije u, e, za izbjegavanje plaćanja poreza. Hvala vam. Hvala, također želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća kao i na kompromisnim amandmanima koje nam je proslijedio. Na početku želim spomenuti područja o kojima se slažemo. Kao prvo, snižene stope za određene proizvode je kompleksno pitanje. Moramo imati sustav koji je manje kompleksan, a istovremeno moramo uzeti u obzir i nacionalne zahtjeve u području e, dakle, poreznih sustava. Isto tako zahvaljujemo e, što je dakle su uzeti u obzir e, naši komentari i hibridni pristup što je dobro za smanjivanje stopa PDV-a, međutim države članice moraju imati neku fleksibilnost u izuzimanju određenih kategorija proizvoda, neke moraju čak imati nultu e, stopu poreza. Drago nam je da je izvjestitelj preuzeo takav pristup u svom nacrtu izvješća, jer to može dovesti do lakšeg dogovora među državama članicama u vijeću. Usput želim spomenuti da e, u našoj zemlji to ima snažnu rodnu dimenziju, budući da se mi borimo da se neki proizvodi izuzmu iz naplate PDV-a i mi smo čak imali kampanju i jednu uspješnu konferenciju na tu temu ovdje u parlamentu. Zatim mi smo također predložili neke amandmane kojima se podržava e, zahtjev komisije da se uspostavi jedinstveno europsko područje PDV-a. Ne slažemo se sa odlukom izvjestitelja da se da prednost prijenosu porezne obveze. Mislimo da bi bila pogrešno kako da bi ovaj dom podržao pristup koji zagovaraju samo dvije države članice u vijeću. Komisija je to već analizirala. Kao prvo, to bi značajno izmijenilo načelo prema kojem se temelji domaći sustav PDV-a. Imali bismo dva različita sustava za pdv za domaće transakcije i prekogranične transakcije. To ne bi bilo korisno za razvoj unutarnjeg tržišta. Nadalje, studije ukazuju na to da bi ovaj sustav generirao različite prijevare na razini maloprodaje i nije jasno može li prijenos porezne obveze dovesti do smanjenja administrativnog opterećenja za male i srednje poduzeća. I na kraju zeleni zagovaraju izuzetak za mikropoduzeća koja su toliko mala da bi administrativni troškovi mogli dovesti da prestanu trgovati sa ostalim državama članicama ili općenito da prestanu poslovati i mi ćemo naglasiti to na sastanku e, izvjestitelja u Sjeni. Uh, e I Hvala sada Marko Cani. Presidente, molto brevemente. Hvala lijepo, samo kratko jer su kolege uglavnom već rekli koji su to dijelovi na kojima valja poraditi sa izvjestiteljem. S moje strane prijeko mislim prijedlog je dobra početna točka. nakon što smo dali, što smo obratili pažnju na korporativni sektor kada je riječ o porezivanju, dobro da smo se pozabavili PDV-u zato što se ovdje mm, milijuni eura godišnje uspijevaju utajiti u zemljama članicama. Što se tiče našeg pristupa koji bismo htjeli vidjeti uvezano uz ovaj dosije, mogu se složiti da nije na nama da se bavimo e, najnižim i najvišim poreznim stopama, to je u nadležnosti zemalja članica. Mi se moramo osigurati da dođe do razmjene informacija, do suradnje, do koordinacije među zemljama članicama kada je riječ e, o e, temama vezanim uz ovaj neizravni porez. Harmonizacija bi mogla dovesti do jedinstvenih e, stopa vezanih u različite kategorije proizvoda. Mislim da nam to nije potrebno, to je u nadležnosti zemalja članica. Ono što je potrebno je suradnja i razmjena informacija. Jedna ideja o kojoj valja raspraviti jest e, stvaranje jednog velikog registra e, tvrtki na europskoj razini. Danas e, se porezne, danas dolazi do poreznih prijevara zato što nema informacija o različitim vrstama poduzeća i suradnje sa poreznim vlastima. Jedinstvena baza podataka bi u tom smislu bila dobar korak naprijed. U konačnici kada je riječ o prijenosu porezne obaveze, Ja bih ovdje bio podosta oprezan kada je riječ o ovoj mogućnosti i zato što u vijeću situacija nije do kraja jasna, postoje neke zemlje koje se zalažu za ovo rješenje, ostale su protiv i ovo treba ocijeniti sa dužnom pažnjom. Hvala, sada ime ENF-a, Barbara hvala. Borba protiv e, prijevara u području PDV-a iznimno je važna i mislim da to treba sagledati u jednom općem kontekstu borbe protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza što nas košta milijarde eura svake godine. Iz tog razloga želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća i na tome što nam je e, predočio deset kompromisnih amandmana. Tu e, posebno želim istaknuti jedan od kompromisa vezano uz kontroverzno pitanje prijenosa porezne obveze. Ja sam u tom smislu predložila neke amandmane. Naime, sustav PDV-a je nešto što je vrlo kompleksno, ali mislim da e, je tu bitno spomenuti jedan pilot projekt u Češkoj E, dakle, izvjestitelj je spomenuo i novi informatički sustav i platforme koje tvrtke mogu koristiti. Mi nemamo nikakvih prigovora što se tiče takvog jednog pilot projekta, zapravo da to bismo podržali. I prijedlog da se ovdje stvari podijele u sektore je također dobra kod e, snižene stope PDV-a ili nulte stope PDV-a na usluge. Mislim da bi bilo dobro da se u tom smislu provede harmonizacija, jer nije dobro da postoje različite stope za iste usluge od strane javnih i privatnih tvrtki i bilo bi važno da se dakle provede harmonizacija i da se također usklade digitalne i nedigitalne usluge. Da, ne znam da li još netko traži riječ. Kao prvo moram vidjeti, e, da evo sad će na vas doći red, ali prije svega me zanima želi li još netko uzeti riječ. Ako ne, onda dajem riječ izvjestitelju. E, ja, ja, Äh, also Hvala vam na ovim zaključcima. Ja bih samo želio iznijeti dva kratka komentara. Prije svega želim zahvaliti svima na spremnosti za suradnju. Već smo razgovarali o ovom kontroverznom pitanju prijenosa porezne obveze. Ukoliko se e, dogovorimo za provedbu pilot projekta pod vodstvom čeških vlasti, to bi bilo vrlo pozitivno i mislim da bismo na taj način mogli ispitati e, neki od ovih koncepata. E, dvije su se zemlje prijavile, ali u posljednjoj raspravi ih je 10 bilo za, 11 protiv, prema tome postoje podjele u vijeću, ne možemo reći da je situacija jednoznačna. Mi ćemo održati još jedan sastanak e, izvjestitelja u Sijeni. sada ću vam dati popis govornika. Mi smo već definirali teme. Evo, pročitat ću. Dakle, komisija će također biti pozvana i dobit će riječ ako žele. Međutim, oni e, neće se njih saslušavati. Zatim tu ćemo imati predstavnike revizorskog suda, Europske udruge malih i srednjih poduzeća, zatim Porezna uprava, e, zatim predstavnici Republike Češke, e, predstavnici sindikata, tu su izneseni neki prijedlozi, zatim ćemo imati Ernst Young, oni su proveli jednu studiju učinka kao i OECD. OECD se bavi poreznim pitanjima, zatim Business Europe, Europska konfederacija i predstavnici civilnog društva. Tajništvo je dogovorilo da će poslati pozivnice na temelju zaključaka sa sastanka izvjestitelja u Sjeni i onda možemo nastaviti raditi na tome od 31. kolova Zahvala vam. Hvala i vama što ste nam dali priliku da ovo predstavite. Da, e, ovo je prilika koju imaju svi izvjestitelji. A što se tiče e, glasovanja u Ekonu, to će biti 10. ili 11. listopada, e, a na plenarnoj sjednici u 11. mjesecu. Da i sada imamo sljedeću temu, Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika. I gospodin Santi ima riječ. Gospodine predsjedatelju, u nacrtu izvješća pokušavali smo slijediti dobar prijedlog komisije i pojednostaviti rad. Sredotočili smo se na ulagačku stranu TSR-ova koji daju velik značaj potrebama za poticaje investicije. Većina ih je eh, se bavila opreka, zaprekama za ulaganje i isto tako možemo mnogo govoriti i van pitanjima investicija vezano uz eh, CSR-ove ili posebne preporuke za države članice. Ovaj dokument se dotiče svih aspekata izazova, ali s druge strane vrlo je difuzan, tako da će biti teško uzeti sve u obzir. Zbog čega se prije svega usređujemo na investicije? Postoji načelni konsenzus da je glavni razlog za zaostatak gospodarskog rasta u Europi upravo to da zaostaju investicije. Također postoji neslaganje oko toga zbog čega je situacija takva, ali čini se da se svi u interesu naših birača ozbiljno bavimo time da poboljšamo situaciju vezanje uz investicije bez da napuštamo naša načela. Prije svega, čuli smo argument unutar eurozone e, na temelju samog postojanja eura, strukturne neravnoteže su takve da po definiciji nužno priječe ulaganje, a s vremenom i potrošnju. No, čak i ako se prihvati argument da je rast investicija nešto što će biti ispod optimalne razine jer sama zona nije optimalna monetarna zona i dalje vrijedi ova točka. U prošlosti ulaganja su bila snažnija nego što je to trenutno slučaj pa bismo barem trebali pokušati doseći ta protekla, te protekle razine ulaganja s obzirom da je očito su ona ostvarive. Uravnoteženje e, državnih proračuna i strukturne reforme bi trebale stvoriti dobro okruže za ulaganje, to je jedan drugi argument i o tome se može raspravljati mjesecima, međutim, taj argument ima smisla za određene dijelove našeg sistema kako bi e, postigli tu točku ravnoteženja nacionalnog proračuna i strukturnih reformi trebalo bi duže vrijeme. U međuvremenu trebali bismo iskoristiti e, sve druge mogućnosti za pokretanje investicija tijekom provedbe ovakvih promjena koje su najučinkovitije poluge u ovim aktivnostima. Javne investicije također su nešto što zaostaje. Jedan argument za poticaj toga je prije svega čin političke volje jer dolazi do gupitaka. Tvrdnje o tome kako su novi aerodromi građani u Španjolskoj ondje i kada to nije bilo nužno je jedan primjer toga. No, s druge strane, razine javnih investicija ispod su razina primjerice u SAD-u, kao i drugih e, sredstava na saveznoj i državnoj razini, što bi nas sve trebalo zabrinuti. Ulaganje koje je najpotrebnije je ono privatno, no privatna ulaganja temelje se na javnima. Što je manje javnih ulaganja, to će manje biti mogućnosti za povjerenje poslovne zajednice da stvaraju veće količine privatnih ulaganja. Dokazi pokazuju da u prošlosti, kao i sada, preko 60% javnih investicija se e, kanalizira kroz javne institucije, što daje naslutiti da je znatan dio javnih investicija nešto što mora poštivati pravila poslovanja, a izvješća za zemlje članice s 2016. uključuju e, velik broj zemalja i zaključuju da izazovi na regionalnoj razini i uloga e, nacionalne razine mora biti osnažena. CSR-ove za 2016. tiču se teritorijalnih prepreka o laganju i smatraju da Unutar zemalja postoji niz takvih prepreka protiv kojih bi se trebale lokalna i regionalna tijela vlasti boriti. Dakle, poboljšanje upravljanja na tim razinama je izazov pred nama kako bismo osigurali rast i radna mjesta. Moramo više poslušati regionalne vođe što oni misle o tim pitanjima. No postoji još jedna komplikacija. Ulagači su postali skeptični što se tiče jedinstvenog europskog tržišta te potencijala za rast i stabilnost koju ona nudi. Nesigurnost svakako prevladava što se tiče paneuropskih gospodarskih politika vezano zaštitu okoliša, bankovnu uniju, energetiku, a da ne govorimo o imigraciji. Uz to postoji politička sigurnost koja je osnažena Brexitom, ali koja proizlazi iz drugih političkih pitanja koja još nisu riješena. Ukoliko želimo snažiti privatna ulaganja, to bi trebalo uzeti u obzir. u ovom izvješću, kada ono bude finalizirano, želimo ponuditi nešto smisleno, konkretno, izvedivo. A još jedna točka što se tiče ulaganja tiče se malih i srednjih poduzetnika. Donedavno najveći problemi su proizlazili iz krutosti zahtjeva za zajmove i slično. Također čujemo kako je stvarni problem e, manjak poticaja za ulaganje u nove poduhvate. Moje informacije pokazuju da je najveći problem ipak krutost sistema bankovnih zajmova koji je za mali i srednji poduzetnik ipak osnovni izvor financiranja. Dakle, na temelju CSR-ova trebali bi nastaviti raditi i u ovom smjeru i zbog toga se radujemo svim amandmanima i korisnoj raspravi sa izvjestiteljima u Sijeni. Naš bi cilj svakako treba biti da sve veći broj europskih građana vjerimo da ono što je njima na srcu leži i na našem srcu. Hvala Alfred, bilo je malo dugo. A sada ću kao izvjestitelju Sjeni za EPP eh, ja uzeti riječ zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu izvješća. Ako govorimo o CSR-ovima, posebnim preporukama za države članice, moram reći da ne nalaze na veliku prepreku kamen spoticanja, a ta je što ih se jednostavno ne provodi. Zbog čega? Zbog toga što se radi o jednom e, velikom kompletu alata, o nizu mjera bez jasne sredotočenosti. Taj semestar je previše napunjen političkim ciljevima, tako reći. Države članice do sada mogle su izabirati iz te košare koje mjere doista žele provesti, a koje će jednostavno ignorirati. Dakle, trebali bismo se usredotočiti na osnaživanje konkurentnosti, stvaranje dobrog ozračja za ulaganja i pobrinuti se da omogućimo održiv program za stvaranje rasta. Potrebno je razmotriti primjer onih država članica gdje su te e, mjere doista funkcionirale i mogli bi ponuditi određena mjerila. Mislim da postoje takvi dobri primjeri stvari koje su dobro funkcionirale u državama članicama, pa možda bismo mogli te stvari jednostavno učiniti malo privlačnijima na ovaj način. Dakle, moramo istaknuti one države članice koje dobro odrađuju taj posao. U preporukama za 2016. komisija je odradila par poteza u smjeru smanjenja tog procesa i obima csr i tako bismo trebali nastaviti i usredotočiti se na to i u Europskom parlamentu. Alfred, moram reći da tvoje izvješće doista ide u dobrem smjeru. Postoji još nekoliko točaka gdje bismo se mogli pozabaviti time. Ako pogledamo deficit u laganjima, to je tema koju gospodin Rodriguez doista voli spremna raditi na tome. Dakle, zahtjev također za više javnih investicija postoji. I moramo se moramo uzeti u obzir i nedavni nedavna proračunska pitanja kao reakcija na deficit u Španjolskoj i Portugalu. E, Alfrede, radujem se daljnjoj suradnji, siguran sam da možemo dobar posao napraviti ovdje. Zastupnik Stabati u ime ECR-a sljedeći ima riječ. ECR zahvaljuje izvjestitelju vraćamo se nekako na Johna Maynarda Keynesa koji je napisao svoju teoriju zapošljavanja u 30. godinama prošlog stoljeća i doista je bi trebalo taj klasik ponovno pročitati, osobito kada se bavimo problemima unije zajedničke valute. Imamo problema sa platnom bilancom, imamo problema sa deficitom i Keynes nam tu može ponuditi mnogo odgovora. Äh, On se bavio gospodarskom krizom i rekao da bi pojedine zemlje mogli pokušati manipulirati tečajnim stopama kako bi osnažile zapošljavanje u svojim zemljama. Dakle, jedna namjena devalvacija kako bi se osnažio izvoz i kako bi se uvozilo zapošljavanje. To je bio njegov predlog i načelo koje mi u eurozoni trenutno e, slijedimo. U nekim zemljama imamo pretjerani tečajnu stopu a u drugim zemljima situacija je suprotna. Rezultat toga jest da oni sa devalviranom alutom imaju višak na platnoj bilanci, poput Njemečke. Dakle, također imamo ovdje višak vanjske trgovine, koji je 2000 bio 1%, sad dolazimo na 8%. I to je upravo ono što je John Maynard Keynes mislio kada je govorio o svojim politikama. Dakle, to je pitanje investicija, no ono što je najzanimljivije u eurozoni jeste da ovo utječe na sve članove jedne unije zajedničke valute i postavlja se pitanje što možemo promijeniti kako bismo se izvukli iz toga. Ja sam zadovoljan što u izvješću GUE-a je zašao jedan prijedlog da zemlje koje ne mogu podnijeti snažan euro napuste zajedničku valutu i tada dobiju određena sredstva za financiranje tog prelaska. Moram reći da to je doista zanimljiv prijedlog na temelju kojeg bismo možda mogli dalje raditi. John Maynard Keynes također je napisao jedan traktat o monetarnoj reformi i rekao da ukoliko je prevelika vrijednost valute u pojedinoj zemlji, to se ne bi trebalo pokušavati nadići unutarnjim mjerama štednje jer bi se trebalo promijeniti milijune različitih cijena, a jednostavnije promijeniti jednostavno tečajnu stopu što bismo trebali potrebiti kako bi zemlje postale konkurentnijima. Dakle, ovaj odbor po meni bi trebao ozbiljno se pozabaviti ovime neprestano govorimo o ulaganju koje je nužno za stvaranje rasta, no imamo zemlje koje gladuju, čak i doslovce. Ukoliko ljudi žele držati e, snažnu tečnu stopu, naravno će doći do niskog rasta, niske razine investicija i problema sa trgovinskim deficitom. Dakle, ovaj odbor bi trebao vratiti se e, Keynesu, Schumpeteru, i pokušati pronaći načina van ove slijepe ulice. Zastupnik Ramon Tremoza i za ima riječ. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju Santu, bivšem premijeru Malte, mislim da na temelju ovog izvješća možemo privesti dokument koji bi nam mogao biti koristan, a našim građanima razumljiv. Tri stvari bih sam rekao u ovoj prvoj razmjeni mišljenja. Prije svega mislim da je potrebno prepoznati da europski semestar trenutno graniči s neuspjehom. Prema Royal Think Tank mozgova, manje od polovine preporuka se dosljedno slijedi provodi u državama članicama. To je manje od broja preporuka OECD-a koje znamo da su u potpunosti dobrovoljne. Nemam odgovor kako tako nešto riješiti, no Europska komisija se ne može ponašati kao da se ovdje radi samo o trustu mozgova. Europska komisija još nije vlada Europe ali trenutno ponaša se upravo tako, što mislim da predstavlja problem, problem koji moramo prepoznati i pokušati na njega odgovoriti. Druga stvar, također smatram da je vrlo dobra zamisao izvjestitelja uvesti demografski, demografski aspekt u izvješće, jer ako pogledamo dnevni red, sljedeća rasprava će biti izvješće CBA za što sam ja izvjestitelj i razgovarao sam sa profesorima na različitim sveučilištima u Europi koji su mi svi objasnili da je prva tema u akademskoj zajednici, i istraživačkoj zajednici danas utjecaj demografskih promjena u Europi na obrazce potrošnje, štednje i ulaganja. I mislim da tu ne možemo uh, razgovarati o budućnosti članica eurozone koje izbjegavaju izazove koje na njih postavljaju demografske promjene u Europi. I kao liberalni izvjestitelj također moramo razmotriti po mojem mišljenju javna ulaganja. Postoje znatna količina ulaganja, ali ja bih se usredotočio ovdje na učinkovitost tih javnih ulaganja kojima se bave središnje vlade u Europi, jer i danas je još uvijek slučaj da u nekim državama članicama, pretežno na jugu Europe, postoji znatan iznos javnih investicija u smjeru infrastruktura koje neće imati utjecaj na gospodarski rast i radna mjesta. Govorimo e, brzim vlakovima bez putnika, autocestama, bez kamiona i aerodromima bez prometa. Dakle, to se događa i danas u nekim državama članicama koje ne prelaze prag deficita javnog rashoda, ali i dalje se bave ovim sredstvima i zbog toga ću se usredotočiti na učinkovitost ovih investicija država. Paloma Lopez Bermeho, sljedeća ima riječ u ime kluba zastupnika goje Hvala. Drago mi što danas vodimo ovu raspravu u ovako oportunom trenutku, osobito nakon najave sankcija protiv moje zemlje, Španjolske. Poco importa, parece... Dakle, uz mjere štednje i prisilnim neoliberalnim reformama do kojih mora doći. Dakle, ono što birači žele čini se nevažnim, važno je samo ono što zanima Europu. Što je sa ravnotežom između neoliberalnog programa koji se temelji na zapošljavanju i ograničenju ekonomske redistribucije, zbog čega radije ne bismo pokušali pokrenuti europsko gospodarstvo. Mislim da takva ravnoteža nemoguća jer poticanje investicija i javnih rashoda znači da se politike da politike koje se provode jednostavno osnažavaju nejednakosti a sve naravno u pod okriljem Brisela i Frankfurta. Dakle, što se tiče provedbe reformi, ne možemo imati demokraciju bez socijalnih usluga, bez dostojanstva, zdravstva, stambenog zbrinjavanja. Moramo se usprotiviti privatizaciji i reformama koje se provode od početka krize. Europsko upravljanje i ono što se trenutno dovodi u pitanje, ja mislim da moramo pomoći radnicima. Konstruktivno ćemo surađivati sa klubovima na poboljšanje ovog izvješća, no nikako nećemo moći glasati za intervencije eh, na periferiji Europe koje provode tehnokrati pod svojim neoliberalnim programom. Molim je to umjesto Ernesta Urtasuna. Naš izvjestitelj u Sjemi zahvalja gospodinu Santu na odrađenom poslu i smatra da dijelimo e, njegove stavove. S obzirom da većina CSR-a su na temelju pravne osnove pakta rasta i stabilnosti unutar makro, postupka makroekonomske ravnoteže, mi bismo bili zastavljeni većeg naglaska na oblikovanje i provedbu preporuka u ovom smislu. Osobito smatramo da postoji neka karika koja nedostaje između nacionalnih CSR-ova i ukupnog fiskalnog stava i osobito što se tiče važnih ciljeva postizanja asimetrične ispravke neravnoteža. Ove dvije ključne teme ključno se naglašuju u svim istraživačkim institucijama, ali čini se da ih e, zanemaruje većina u ovom domu zajedno sa vijećem. Još jedno pitanje koje bi parlament trebao raspraviti je mogući procikličnost fiskalnih pravila. Pozorili smo na to već tijekom recesijske faze krize i dalje se čini da do ovoga dolazi tijekom e, umjerenog povrata ka stvarnom rastu BDP-a. Paradoksično je da same zemlje koje krše pravila pakta su te zemlje koje prema komisiji e, su dobro provele reforme i uključujući zbog toga što su bile unutar programa financijske pomoći. Postoje različita tumačenja ove situacije, jedno bi objašnjenje moglo biti da njihovi rezultati e, nisu bili dostatni da dođe do rasta i održivosti javnih financija, a deflacija do koje je došlo, uključujući i kroz interne politike devalvacije, daje naslutiti da ovakvo tumačenje može imati temelj, ali s druge strane također je moguće da bi ove zemlje mogle ostvariti rast realnog BDP-a zbog smanjenja politike štednje unutar scenarija neprestano niske potražnje. Mi vjerujemo da ovakvo tumačenje e, valjanije Cijelokupna slika se dopunjava još jednim objašnjenjem koje je vezano sa pogrešnim oblikovanjem samih pravila kojima se vodimo. Nakon što dođe do rasta BDP-a zapravo je teže postići prilagodbu koja je potrebna u smislu ispravke strukturnih neravnoteža i u ovim zemljama dok nominalna neravnoteža koja je jedina koju možemo pratiti se smanjuje to znatnom brzinom strukturni deficit neravnoteže se zapravo smanjuje polakše. Zaključno smatramo da bi se parlament trebao uključiti na ovu fiskalnu raspravu i da ne ponovi pogrešku iz 2011. kada je zbog pretjeranih politika štednje Europa ubila svaki znak gospodarskog oporavka i ponovno ušla u recesiju. Hvala lijepo. Marko Vali za FDD. Hvala lijepo. Ja zahvaljujem izvjestitelju. Nadam se da će doći do rasprave jer je ona potrebna. Ja se bavim ovim problemom europskog e, semestra i upravljanja i nisu postignuti značajni koraci naprijed. Dobro je da se govori o povećanju javnih ulaganja, povećanju potražnje i to je pozivanje da se e, oporezivanje e, prebaci sa rada. To je dobro i jednako je dobro da se govori o višku koje proizvode određene zemlje. Ključne točke su i dalje tri stupa ove komisije, odnosno štednja, strukturalne reforme i privatna ulaganja, ako ih želimo o tome tako, ako ih želimo na taj način uopće nazivati. To je objasnio profesor Starbati u ime ECR-a. On je Njemac, jedan od rijetkih koji je rekao da euro ide na ruku jednom gospodarstvu u Europi, to samo Njemačkoj. Ovog godine će zabilježiti više od 300 milijardi eura. I to je ta neravnoteža koju ministri financija uopće nisu uzeli u obzir, dok su iskritizirali Španjolsku, Portugal i druge zemlje koje se nalaze u teškoj situaciji upravo zbog strukture na kojoj počiva euro. Dakle, ovo je još jedna opomena za koju se zalažemo od kad smo ovdje došli u parlament u ovom savezu, dakle ili Europa ili mi treba se koncentrirati na ovaj problem sa eurom koji je previše okrenut sa Njemačkom ili ćemo se pozabaviti mm, ovom situacijom vezanom uz europodručje. Moramo se početi nositi s problemima koji su s ovim povezani jer ukoliko to ne učinemo onda ćete biti odgovorni što ste odveli e, sve pa nekoj vrsti raspada. To je najgori mogući scenarij s kojim se možemo suočiti. Hvala ti, Marko. Evo u klub ENF-a, kluba kolegica Kapel. Hvala lijepa. Hvala vam što ste mi dali riječ i hvala izvjestitelju. Naglasak europskog semestra bi trebao biti na ulaganjima i na CSR-ovima, ali to je problem, još uvijek imamo jaz od 400 milijardi eura kada je riječ o investicijama. Trenutna politička situacija, naročito referendum koji se održao u Ujedinjenoj kraljevini, neće dovesti do povećanja ulaganja, već do gubitka povjerenja koliko dođe do gubitka povjerenja i smanjenja ulagača, to će naštetiti ukupno gospodarskoj situaciji i broju zaposlenih i kao što vidite sve je međusobno povezano. Mi smo se na to koncentrirali u CSR-ovima za 2016. Govorilo se o rastu, ulaganjima, strukturalnim reformama i reformama proračuna. Sada pak čujemo da to nisu dobra rješenja. Vidimo da se tek 10% preporuka provodi. Mislim da se moramo koncentrirati na mjerila. Ali što još važnije, trebamo iznova promisliti stvari, vidjeti što možemo učiniti s eventualnim poticajima u, kada je riječ o izvješćima po zemljama. To je povezano i sa komentarom izvjestitelja političkim mjerama. Dakle, kako se uvjeti poslovanja mogu e, poboljšati u zemljama članicama kako bi one stvorile nova radna mjesta. To je ključno pitanje. Zemlje članice ne provode dobro preporuke, moramo se osigurati da se one provode kako bi došlo do boljeg okvira, kako bi se poboljšala tržišna utakmica. Hvala lijepa. Imamo kolegu koji je zatražio riječ. To je, zastupnik Silva Pereira. Izvolite. evo, samo kratko. Želio bih zahvaliti izvjestitelju, zastupniku <clears throat> Santu. U njegovom izvješću nalazimo odgovarajuće političke smjernice, on spominje jačanje e, potražnje, jačanje ulaganja, traže ekspanzivnu fiskalnu politiku koju valja koordinirati na odgovarajući način i to je jedini način koji se možemo boriti protiv nezaposlenosti siromaštva i postići rast. Mislim da je to od ključne važnosti. Međutim, više napora je potrebno uložiti u poruku koju želimo poručiti komisiji. Moglo bi doći do neslaganja između želje za povećanim investicijama i fiskalnih politika koje će omogućiti rast. Dok pozdravljam prioritete komisije, istovremeno tražimo kontinuitet. Num contexto em que identificamos um déficit de I to možda neće biti dovoljno, naročito kada vidimo probleme vezane uz ulaganja, vladama, nekim vladama, poput onima Španjolskoj i Portugalu, nametnute su kazne, ovaj, ovaj CSR-ovi nisu uvijek usklađeni sa ciljevima koje želimo postići. Međutim, ključna politička poruka ovog izvješća je nešto s čime se možemo složiti, međutim, poruka komisije bi trebalo da ipak treba malo bolje urediti stvari.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 našoj znači, budućoj suradnji kako bismo postignuli izvješće koje će biti uravnoteženo, još i e, bolje i nešto čime će se moći postići odgovarajući gospodarski rast u Uniji. Hvala lijepo, evo vremenskih rokova. Rok za amandmane 20. srpnja u 12 sati. Razmjena mišljenja s nacionalnim parlamentima 15. rujna razmatranje i glasovanje o amandmanima 11. listopada i glasovanje u, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Hvala lijepa. Predsjedanje prepuštam predsjedniku odbora. Roberto, izvoli. Good morning we move to point seven of the agenda. European Central Bank and... Evo nas na točki dnevnog reda kojeg se bavi Europskom središnjom bankom. Izvjestitelj Ramon Tremosa i Balcel. Izvolite, imate riječ. I malo kasnimo. dajem četiri minute izvjestitelju i dvije i pol minute izvjestiteljima i sjene izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Prije svega bilo mi je zadovoljstvo biti izvjestiteljom za ovo izvješće. Ja sam se već ovime bavio od 2011. dakle u posljednjem sazivu. To je bila zanimljiva godina jer je SB prvi put kupio javni dug od Grčke krize, ova godina je također jako zanimljiva. Pokrenuli smo dakle program kvantitativnog popuštanja. Držali smo niz sastanaka sa akademicima diljem Europe. sam jednom sastanak u Europskoj središnjoj banci kada je riječ o financijskim propisima i održao sam sastanak sa Marijom Dragijem u trajanju od jednog sata i podsjetio sam Bundesbanku u Frankfurtu from different uh, from all different political parties. So this is why Dakle, to uh, je bilo jako zanimljivo i evo održao sam sa Jensom Bajmanom uh, dvosatni sastanak o monetarnim politikama u Europi. Ja sam svoj doktorat upravo pisao na temu monetarnih politika i to je pitanje koje me jako zanima. A vidjet ćete što preporučam u izvješću. Središnje banke ne mogu riješiti sve probleme s kojima se suočavamo. SB ne uspjeva dakle utjecati na situaciju sa e, inflacijom. Međutim, vidimo da je ona rekordno niska. E, vidimo da središnje banke nisu sve moguće. Očito je da postoje ograničenja u onome što oni mogu učiniti i na vladama da se oslone na monetarne politike da bi riješili situaciju. No, opće stajalište je da SB obavlja dobar posao, možda to ne čine na savršen način, ali čine to dobro. Moje mišljenje u tom smislu pozitivno, oni su izbjegli financijsku krizu u zadnjim godinama u europodručju, kada je riječ o javnom deficitu. To nam je dalo odnosno vladama na jugu Europe dovoljno vremena da e, obave, odnosno odrade svoje obaveze, a ono što želim istaknuti da im je upravo SB dao vrijeme da se pozabave pitanjem javnog deficita i tako dalje. Izvješće koje sam napisao, koje ste vidjeli, ističe stajalište da SB općenito obavlja dobar posao. Međutim, Jasna mi je zabrinutost vezana uz negativne e, kamatne stope. Ulazimo u jednu situaciju koja bi mogla naštetiti financijama. Ne znamo koliko dugo godina će se ova situacija zadržati i jasne su mi teškoće i brige koje ova monetarna politika može izazvati u brojnim financijskim institucijama i zemljama članicama. Program kvantitativnog popuštanja bi trebao e, promijeniti svoj sastav u nekim zemljama članicama kao Francuskoj ili Španjolskoj. On se koristi za jeftinije financiranje rashoda. Po meni bi on trebao biti ciljan na ulaganja koja potiču rast e, i e, generiraju radna mjesta. Mm, mislim, da bi o tome mogli raspraviti i s tim u vezi očekujem vaše amandmane. Konačno, tu je zabrinutost jer vidimo neke signale na osnovu kojih vidimo da u SAD-u ove izvanredne mjere monetarne politike povećavaju nejednakosti. Dakle, kada je riječ o različitim e, razinama prihoda, zato moramo biti oprezni i pobrinuti se da nove politike Europske središnje banke ne stvaraju probleme na tržištu. Hvala lijepo. Thank you. Uh, Hvala. Riječ ima zastupnik Tomas Mann u ime EPP-a. Hvala lijepo. Bih zahvalio Ramonu na izvrsnom nacrtu izvješća. Ono je u skladu s našim izvješćem, pravac je dobar. Mislim da je važno i to što Mario Draghi veli da same politike sb nisu dovoljne same po sebi, one mogu dati određeni doprinos, ali zemlje članice moraju dati svoj obol. Dakle, moramo se nositi sa strukturnim reformama, iako će biti na, možda teške. Također tu je i upravljanje proračunskim sredstvima. Potom ovdje je riječ o tumačenju zadaća SBA kada se govori o stabilnosti cijena. I činjenica da je program APP-a u 2015. dosegao vrijednost od 1,1 bilijuna eura. Još jedno pitanje. Je znači li ovi veliki iznosi da je moguće da će doći do stvaranja svojevrsnog mjehura na tržištu nekretnina, ali to je, to je svakako moguće. Ali sada bih se složio sa stavkom 11 koji veli da bi u tom smislu ESB trebao dakle ocijeniti rizik ponovno stvaranja eventualnog balona na tržištu nekretnina. Potom tu je situacija sa Italijom gdje vidimo da imamo problem sa 360 milijardi eura nenaplativih kredita što može dovesti do stvaranja većeg problema. Međutim, to ne bi trebalo utjecati na mogućnost zemalja da provedu potrebne reforme. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnik Fernandez, izvolite. Hvala lijepo. Pozdravljam posao koji je odradio izvjestitelj koji nam je predstavljao ovaj nacrt izvješća za koji smatram da je uravnotežen, da ide u dobrom pravcu i da je dobra osnova za raspravu tijekom idućih nekoliko mjeseci. Ovo je ključni dokument u trenutku provođenja monetarnih politika s pomoć kojih se pokušava izaći iz krize u kojoj se već e, dugo raspravlja. Ono je nastavak krizne situacije koja vlada u europodručju već dvije godine. Potom je tu pitanje kvantitativnog popuštanja i dodatnih mjera o kojima se također više puta raspravljalo, o kojima smo se poslužili da bismo pokušali izaći iz krize. Zahvaljujući ovim novim mjerama kojima se pokušava potaknuti rast i ojačati inflacija, to je dakle cilj USB, ali ja sumnjam da te mjere funkcioniraju. Mislim da su nam potrebne druge porezne politike. Dakle, cilj inflacije od 2% poprati, moramo popratiti odgovarajućim poreznim politikama. Dokument je dobar, njegove glavne linije su dobre, spominje se i nezavisnost ESB-a. Međutim, ono što me zabrinjava jest e, cilj vezan uz inflaciju. Mislim da tu imamo problem sa fiskalnim politikama. Tu bi moj klub htio vidjeti dodatnu raspravu o tom pitanju. Htjeli bismo vidjeti dodatne mjere kada je riječ o ekspanzivnim monetarnim politikama, dakle povećanje trenutnog financijskog paketa, ali i financiranje za e, domaćinstva. Možemo usporediti aktivnosti SBA sa onim nacionalnim, nacionalnim središnjim, središnjih e, banaka. Možda smo mogli naučiti i iz tuđih dobrih praksi, poput onih Japanske središnje banke. Pitanje također vode li ove mjere do povećanja nejednakosti, do balona. Mislim da dio prihoda može ići u fiskalni stup eurozone. Izvolite. U ime gospodina Benga. kolega iz EKR-a. Hvala lijepo. Ja se želim ispričati u ime kolege Luke i sada ću pročitati njegovu izjavu. U potpunosti se naglašava ekonomska kriza u eurozoni te opasnost niskih stopa, kamatnih stopa koje održava ESB. Mi ne možemo podržati neke točke. Izvjestitelj pripisuje različitost e, ovih stopa nekim faktorima. Međutim, ne radi se ovdje o problemu sa bankama, nego što tržišta biraju različite premije za rizik. Politika niskih kamatnih stopa SBA e, potiče kreditiranje realnog sektora. Međutim, tu se ne uzimaju u obzir obveznice država te e, financijske institucije u europodručju. EKR e er je posebno zabrinut zbog takvog monetarnog financiranja državnog duga. Ovdje posebno treba istaknuti da se u izvješću govori da je ESB u okviru svojih ovlasti kada je donijela izvanredne mjere da se inflacija podigne do srednjoročnog cilja od 2%. U tom kontekstu EKR želi podsjetiti na preduvjete koje je definirao Sud Europske unije. Mora ih ispuniti, e, moraju biti ispunjeni kod svake kupnje e, obveznica države članice eurozone na sekundarnom tržištu. E, I dakle, te kupnje moraju biti najavljene, e, volumen mora biti ograničen od početka i mora postojati minimalno vrijeme od izdavanja obveznica i kupovina strane ESB-a, a to treba biti od početka definirano. ESB kup dakle, može kupovati samo obveznice država članica koje imaju pristup e, tržištu obveznica. Kupnja obveznica e, se može držati do spjeća I dakle, one se mogu staviti na tržište. Prema mišljenju SBA, Ovo bi trebao biti sastavni dio izvješća. Thank you. Uh, Fabio De Masi. Hvala Fabio De Masi. First of all, uh, let me thank uh, Ramon for his... Kao prvo želim zahvaliti Ramonu i uh, zahvale na doktoratu prije pet godina. Kao prvo mi se slažemo da monetarna politika ne može stimulirati agregatnu e, potražnju, mora biti komplementirana fiskalnom politikom. E, spomenut je Keynes. Keynes je rekao da se može potezati užal da se, da se ne može gurati. Mi se razlikujemo, e, imamo različita mišljenja oko nekih pitanja kao što su politika štednje i zahtjev za više strukturnih reformi. To je također negativno utjecalo na e, agregatnu potražnju i privatnu potražnju. Također se slažemo sa bojaznima vezano za negativne kamatne stope. Mi smo svjesni toga da su negativne kamatne stope odgovor na e, preopterećenost monetarne politike i da Europska središnja banka nije sama po sebi odgovorna e, za postanje takvog okruženja, međutim mi smo zbog toga zabrinuti i smatramo da negativne kamatne stope ne mogu e, potaknuti ulaganja ukoliko nema agregatne e, potražnje. Također se slažemo vezano uz mjehure imovine, dakle mora postojati likvidnost i zato pozdravljamo prijedlog izvjestitelja da bi program APP bio učinkovitiji ako bi se financiraju preko EIB-a i kupovinu državnih obveznica. Da kako tu postoji mogućnost kritike dakle, moralne opasnosti, moralnog rizika, ukoliko bi ESB podržavao ova ulaganja, međutim isto vrijedni i za korporativne obveznice i tu se donose neke odluke. Zatim, e, nemamo isto mišljenje što se tiče neovisnosti SBA. Mi mislimo da moramo imati instrumentalnu neovisnost, ali ne i političku. I e, ne slažemo se sa kritikama upućenim SB-u koje od strane Wolfganga Schäuble, ali mislim da njihove ovlasti trebaju biti pod nadzorom. Kritični smo vezano uz mjere koje je SB formulirao za Grčku, te Irsku i Cipar i brine nas E, što i dalje postoji e, suficit u Njemačkoj, to nije znak ekonomske snage, nego stalne devaluacije njemačkog gospodarstva, što može ugroziti i e, opstanak samog eura. Hvala. Gospodin Urtasun, izvolite. Hvala. Hvala ću govoriti ime kolege koji nije mogao nazočiti sastanku. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo kvalitetnom izvješću, kako ovdje stoji. E, želim spomenuti samo četiri pitanja iz perspektive zelenih. Dakle, to su točke oko kojih se ne slažemo, pa ćemo tu predložiti neke amandmane. Usprkos nekonvencionalnim mjerama, Europska središnja banka nije uspjela postići cilj održavanja stabilnosti cijena i ne očekujemo da će to učiniti u sljedećim godinama. To pokazuje da je stopa inflacije da stopa inflacije nije više stabilna, onako kako je zapravo projecirana i time je teže eliminirati dug. Naše je mišljenje da postoje neki, neke proizvodne praznine koje su suboptimalne. Mi ćemo predložiti neke komentare vezano s kvantitativno popuštanje i učinak e, koje ta mjera ima na gospodarstvo. Zatim ćemo govoriti o institucijama te o nadzornoj ulozi središnjih banaka te potrebi za reformama. To su zapravo najvažnije točke. Gospodin Ortoson je također rekao da očekuje konstruktivnu suradnju u sljedećih nekoliko mjeseci i ja vjerujem da će to biti i slučaj. Hvala lijepo. Zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu izvješća. Pozitivno je što se navodi da trenutnim politikama dakle, ne postižemo stabilnost cijena, dakle priznaje se da smo još uvijek u dramatičnoj situaciji. Međutim, ja se želim fokalizirati na činjenicu da ne možemo nastaviti govoriti da je to zato što se ne provode strukturalne reforme, fiskalna reforma. Zato jer se možemo upasti u zamku likvidnosti. Dakle, ona postoji, ali je sa krive strane. Dakle, moramo naglasiti da je rješenje za realnu ekonomiju u fiskalnim politikama koje će poduprati potražnju. Ako se ne koncentriramo na to, neće doći do gospodarskog oporavka. zato je potrebno jačati javne ulaganja. Potom treba vidjeti gdje se nalaze problemi vezani uz euro i treba priznati da fiksni tečaj dovodi do smanjenja plaća na jugu. I zato situacija nije pravedna za određene zemlje. Potom je tu rizik po financijsku stabilnost, vidimo distorzije koje nisu uzete u obzir, nisu uzeta važna, važna pitanja poput e, strukture banaka još tamo negdje od 2008. Što se tiče monetarnih politika, trebalo bi zabilježiti nedovoljne rezultate koje postiže kvantitativno popuštanje ili LTRO. Oni su možda tu uveli određenu stimulaciju, ali nisu bili jako učinkoviti, treba ih podrobno analizirati. I na koncu općenito o bankovnoj uniji. Koliko god e, postojalo zasebno izvješće govoreći o SB-u, ne možemo to izbjeći, treba utvrditi e, asimetriju između poslovanja banaka na sjeveru i jugu Europe. Postoji i e, različitost e, u propisima kada je riječ o imovini treće razine, potom sistemski su problemi vezani uz bail-in, jer propisi mogu izazvati teškoće, možda bi trebalo revidirati i problemi bankarstva u sjeni i dakle unije tržišta kapitala. Nadam se da ćemo za sva ova pitanja uspjeti pronaći kompromise. Anemans. Um, hvala. Želim prije svega postaviti ovo izvješće. Nama se čini da je dobro, zato što je kritičnije nastrano od prethodnih izvješća. Tu se kritizira euro kao valuta, te Europska središnja banka i uloga Europske središnje banke. I to nam se čini boljim od nekih prethodnih izvješća. Međutim, tu su također formulirane neke kritike koje se tiču toga da dolazi do zlouporaba sustava od strane država članica. Dakle, države članice zapravo na neki način perpetuiraju taj dužnički ciklus u eurozoni. Kao da se govori da je u redu zaduživati se. Mi, međutim, moramo raditi na tome da sustav bude stabilan. Da se sada vratim na raspravu o fiskalnom i proračunskom kapacitetu. Za to ne postoji demokratska podloga. A što se tiče što se tiče problema koje imamo u nizozemskoj s mirovinama. Sve se to spominje u izvješću, ali se nigdje ne spominju stope. I ono što bismo trebali vidjeti, što se spominje u izvješću, Moramo dakle progovoriti o razlikama među državama članicama i u bankarskom sektoru. I to da kako ima posljedice koje su nam dobro poznate. I znamo koji je osnovni problem u eurozoni. Riječ je o tome da se pokušava unificirati nešto što nije moguće učiniti zbog postojećih razlika. Dakle, postoje kritike što je dobro, ali mislim da ih nema dovoljno. Posebno ne ovo što sam spomenuo, ovdje se zapravo ne izlače neke pouke i moramo konstatirati da je to, da je zapravo uopće ideja o e, euru kao valuti uzrok naših problema, kao i politika niskih kamatnih stopa od strane ESB-a. Na kraju izvješća traži se od država članica da ne kritiziraju previše Europsku središnju banku. Ja smatram da to nije baš demokratski i to je preporuka koja je sasvim neprihvatljiva. Hvala, sada možemo dati riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Imam samo nekoliko komentara. Prije svega želim vas sve pozvati da aktivno sudjelujete u izradi ovog izvješća. znam to, da to izvješće nije obvezujuće, međutim SB posljednjih godina ipak uzela u obzir brojne naše preporuke. Zahvaljujući izvješću u posljednjem sazivu postigli smo da se e, objavi zapisnik sa sastanka upravljačkog odbora SBA. E, zato sam ovdje tražio objavu imena. Dakle, prije tri godine smo uspjeli postići da se objavi zapisnik. I želim također spomenuti da e, smo, da se sada objavljuju e, i neki dokumenti država članica. Ja se sjećam da je prije nekoliko godina su to tražili njemački akademici, sada smo zatražili da se objave ti podaci i to dobivamo svake godine u sklopu godišnjeg izvješća. ne možemo e, razgovarati o fiskalnoj politici kao što je zatražio kolega Fernandez, ali možemo dati neke naznake. E, primjerice, kao što znate, Španjolska e, je trenutno u opasnosti da joj se nametne kazna zbog prevelikog javnog deficita. Čuli smo da će se povećati porezi na trgovačka društva, ali da bi se isto tako mogli rezati i e, troškovi za e, vojne potrebe. Također želim pozvati Tomasa Mana i izvjestitelja o sjeni Pučana. Naime, mi u ovom izvješću možemo tražiti da se posebno stavi naglasak na e, mjehure koje se tiču prodaje nekretnina, a ove izvanredne mjere Europske središnje banke E, mogu, dakle mi možemo tražiti od Europske središnje banke da pokrene nekakvu istragu u svezi s time. Isto tako što se tiče raspodjele e, sredstava, monetarna politika ima distribucijski učinak. Kada sam razgovarao sa Marijom Dragem, on mi je to i ponovio i dakle kroz financijsko tržište se zapravo daje više novca ljudima koji mogu ulagati na burzi i to može doveći do povećanja, e, poboljšanja distribucije prihoda. Međutim, koji je, koji je trošak u društvenom smislu ako se ništa ne poduzima? Mislim da je to nešto što moramo imati na umu. I zato bih vas želio pozvati da aktivno sudjelujete u sastavljanju ovog izvješća. Moja strategija da e, se pokuša doći do što većeg konsenzusa sa velikim klubovima. Mi dajemo demokratski mandat SBU, oni objavljuju zapisnik. Dakle, ako budemo imali 500 glasova za, odnosno 600 glasova za, Zato bih htio da postignemo konsenzus oko glavnih točaka, a da kako glasovat ćemo e, sukladno specifičnim stajalištima pojedinih klubova, što ja da kako poštujem. Mislim da će rasprava biti zanimljiva. Ja e, sa nestrpljenjem očekujem vaše amandmane i daljnju raspravu. Hvala lijepo. Hvala i vama. Rok za predlaganje amandmana je 22. srpnja. Razmatranje amandmana ćemo održati 10. listopada, a glasovanje će se održati 11. listopada prema rasporedu kako bismo u e, dakle na prvoj plenarnoj sjednici u studenom mogli glasovati o tome. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, to je sastavni dio našeg e, e, termina za nadzor nad dokumentima i govorit ćemo o jednoj relevantnoj temi. Kao što znate, komisija je predložila jednu delegiranu uredbu kojom se mijenja uredba iz 2011. Dakle, riječ je o IFRS 9, e, to je računovodstveni standard. Parlament e, prati e, dakle, razvoj događaja i mi imamo čak i stalni tim koji se bavi IFRS-ovima. Mi smo uputili tri pisma komisiji i IFRSB-u gdje smo htjeli iskazati zabrinutost zbog nepostojanja ocjene učinka i rizika procikličnosti te opasnosti koje se tiču dugoročnih investicija. Kao što vam je poznato, mi smo od ISRP-a dobili odgovor je još uvijek nije e, ocijenio učinak e, računovodstvenih standarda na financijski sektor, te su obećali da će odgovoriti e, na zahtjev na 2017. Za sada još nismo dobili odgovor od komisije, ali da kako mi smo tu kako bismo čuli stalište komisije. Želim pozdraviti Hansa Hogerboda, koji je predsjednika IASB-a Erika Notebuma koji je vršitelj dužnosti ravnatelja investicijske kompanije e, i, de, i glavne uprave FIZMA. Dakle, Sada ćemo dati riječ našim uzvanicima koji će iznijeti neke uvodne napomene, ne više od 15 minuta sve ukupno i nakon toga će zastupnici imati priliku za postavljanje pitanja i predstavljanje svojih stališta. Hvala vam lijepo. Gospodin Hogebos, izvolite. Mikrofon. Zahvaljujem predsjedniče. Moji kolege i ja zahvaljujem Europskom parlamentu na ovoj prilici da ponovno s vama raspravljamo o temi IFRS 9. Prije svega nekoliko riječi o očekivanom modelu gubitka. Model gubitka za kreditne gubitke najvažniji element promjena u ovom standardu. Većina birača smatra ovaj model velikim kao veliko poboljšanje i on će dovesti do pravovremenog prepoznavanja neizbježnih gubitaka i otežati bankama e, sakriti problematične zajmove na svojim bilancama. Vjerni smo da će taj standard doprinijeti gospodarskom rastu jer će se prisiliti da banke počiste svoje zajmove neodrživim, pod, s neodrživim poslovanjem te da ih preusmjere na one prosperitetnije. Problematični zajmovi obično se gomilaju sve dok ne dolazi do e, prskanja mehurića i dok se ne snesu ogromni gubitci. Dakle, ovim se pokušavamo e, pobrinuti da prepoznavanje tih gubitaka bude e, manje nestabilno i zbog toga i FRS 9 smatramo da je za, u skladu sa zahtjevima za stabilnim i otpornim financijskim sustavom Europske unije. I FRS 9 je zbog toga zaključeno je nešto što doprinosi financijskoj stabilnosti i također sadrži određene promjene u mjerenjima i klasifikaciji poput IAS-a 39, a investicije ulagačkog kapitala su i dalje nešto se mjeri na bilancama, no ovdje se mijenja način na koji se odražava e, vrijednost ovih investicija. Prema IAS-u 39 E, poduzećima je lako e, manipulirati statistikama. Gubici za investicije kapitala moraju se prepoznati samo kad ih se smatra dugotrajnim ili dovoljno znatnim. A to je vrlo subjektivna prosudba koja najčešće dovodi do toga da se gubici e, ne prepoznavaju. Neka poduzeća svoje gubitke prepoznaju i priznaju svega tek kada su izgubili 50% vrijednosti i nakon 24 mjeseca. To znači da prema e, ias 39 poduzeće lako može promijeniti svoje statistike prodajući zapravo naj e, ulaganja i tako prikriti stvarno stanje. I 9 zbog, zbog toga pokazuje jasno na bilanci sve promjene u vrijednosti i isto tako bilancama gubitka i dobitka. Vjerujem da je to konzervativni, sigurni pristup u trenutku padanja cijena i da se tako stvarnije pokazuje gospodarsko stanje. Vjerni smo da će IFRS 9 zbog toga biti odgovarajuće za dugoročne investicije i ulagače poput mirovinskih fondova koji veliki broj njih podržava upravo ovaj model. No stvorili smo jednu iznimku za ulaganja koja su iz strateških razloga. Dakle, poduzeća mogu odlučiti izvještavati o promjenama vrijednosti u drugim sveobuhvatnim pregledima dobitka, a ne u bilanci gubitka do dobitka. I zbog toga što se ove promjene u vrijednosti neće lako prikazati na ovaj način, stabilnost će se smanjiti. Dakle, na ovaj način promjene vrijednosti uvijek će se održavati i jasno izražavati. Ukratko, nešto odgodi ifrs frs 9 za osiguravateljska poduzeća. Saslušali smo naše dionike, uključujući EFRAG, i dogovorili se da osiguravatelji bi trebali moći odgoditi primjenu sistema IFRS 9, tokom dođe do novog računovodstvenog standarda, i omogućit ćemo osiguravajućim poduzećima da to i učine. Konglomerati koji miješaju bankarske osiguravateljske usluge moći će određene prilagodbe napraviti kako bi se na umjetan način pozabavili problemom nestabilnosti neki konglomerati rekli su nam da su oni e, savršeno zadovoljni sa takvim rješenjem, tako da postoji doista rješenje koje odgovara svima. Većina je zadovoljna s ovim oslugama, znamo da neke bankovne osiguravateljske kuće ili konglomerati bi voljeli odgoditi primjenu FRS 9 za svoje osiguravateljske aktivnosti, dakle samo z njih, ali većina ulagača s kojima smo razgovarali uz europske regulatore smatra da ne bi bilo odgovarajuće da poduzeće nastavi koristiti stari IAS 39 sistem računovodstva samo za određeni dio svog poslovanja. Dakle, da imaju dva različita standarda. Korištenje dva standarda u jednom poduzeću jednostavno je previše zbunjujuće. Rješenja nude odgovarajuću ravnotežu između potreba osiguravatelja s jedne strane, a potrebu e, korištenja financijskih izjava za osiguravatelje s druge strane. Hvala. Hvala vam. Andrew Watchman sada ima riječ. Hvala vam što ste danas mogu obratiti parlamentu na ovu važnu temu EFRAG. I ponosan što je mu je povjereno savjetovanje Europske komisije o novim standardima i da li oni mogu biti podržani unutar Europske unije u skladu sa uredbom ES. Ovu odgovornost ozbiljno shvaćamo i u našem savjetu zapravo procjenjujemo da li novi standard ispunjava pragove koji nužno ne znače da se slažemo sa svakim pojedinim aspektom takvog novog standarda. IFRS 9 eh, je očito jedan od najvažnijih standarda u proteklim godinama i EFRAG je dao svoj savjet komisiji prošlog rujna, nakon čega je e, poslan jedan dodatak koji detaljnije objašnjava našu analizu IFRS-a 9 u kojem zaključujemo da je on kompatibilan sa e, načelima računovodstvene direktive. Taj savjet bio je krajnji rezultat intenzivnog i uključivog procesa koji je trajao oko 9 mjeseci također je uključivao kvalitativne procjene šireg utjecaja IFRS-a 9 ali moram istaknuti da nismo mogli prikupiti dostatne podatke kako bismo punu kvantitativnu procjenu odradili. EFRAG se bavi razvojem IFRS 9 od samog početka projekta 2009. i zapravo utjecao je na e, razvoj tog standarda u ime europskih dionika. Naš je savjet da IFRS 9 zadovoljava uvjete te EFRAG smatra da IFRS 9 predstavlja poboljšanje nad sistemom IAS 39 kojeg će zamijeniti. Prije svega novi model očekivanog gubitka zadovoljava uvjete g 22 drugih što se tiče boljeg budućeg rada. Dakle, novi zahtjevi su dosljedni time tome kako se u praksi provode ove aktivnosti i također i FRS 9 nudi e, nove mogućnosti za pojedine poslovne modele te utvrđivanje kako se mjere financijske, e, financijske rezultati. Svjesni smo da se radi o složenom standardu, razina složenosti po nama, s druge strane nije pretjerana i neće otežati razumijevanje tog standarda ili informacije koje iz toga prezlaze. Zapravo smatramo da detaljne smjernice za tako nešto da su neizbježne s obzirom na složenost transakcija ovog standarda. Kratko bih spomenuo dva pitanja koja je EFRAG e, osobito razmatrao u izradi mišljenja, prije svega računovodstvo za ulaganje u kapital I po nama prepoznajemo prednosti ovog sistema, osobito imajući na umu dugoročna ulaganja te nestabilnosti koje postoje na tržištu. IFRS 9 za razliku od ias 39 dakle, ne omogućava reklasifikaciju gubitkova i dobitaka u situaciji prodaje pojedine investicije. Neki dugoročni ulagatelji smatraju da se tako ne odražava potpuna e, specifikacija poslovnog modela koji provode, no gubitku i dobitku i bilanci ovakvo izvješćivanje mora biti popraćeno jednim modelom na kojem se još radi. U računovodstvu postoje argumenti koji uvijek idu za i protiv ovaj sistema, no EFRAG je zaključio da bi IFRS 9 e, ispunio sve zahtjeve, da ispunjava sve zahtjeve koji su postavljeni pred nas. Kao što je spomenuto, SB radi na novom računovodstvenom i osiguravateljskom standardu, no do njega neće doći prije 2021. Tako da osiguravateljska poduzeća u Europi morat će IFRS 9 primijeniti 2018. a svega par godina kasnije ponovno primijeniti novi računovodstveni standard, što EFRAG smatra da neće ići na korist kvalitete. Dakle, ISB također poduza aktivnosti i planira izvati određene amandmane ovog rujna koji će odraziti većinu, ako ne sve preporuke Efraga, osobito mm, moramo reći da će neke grupacije moći odgoditi primjenu IFRS-a 9, do 2021. No banke, osiguravatelji to neće moći učiniti iako će se moći pronuditi jedno alternativno rješenje i za njih. Nakon amandmana EFRAG je spreman procijeniti taj amandman te ga podržati u skladu sa našim uobičajenim procesom. Hvala. U ime komisije, gospodin Matevori. Hvala. Prije svega zahvaljujem odboru Ekon što je organizirao ovu razmjenu stajališta nakon ovog tromjesečnog razdoblja koje je prošlo. Dakle, prema mojim informacijama vaša pitanja upućena Lordu Hillu bit će e, odgovorena zapravo poslano parlamentu upravo danas. Što se IFRS 9 tiče Bazelski odbor i drugi su zatražili poboljšanje prethodnog standarda ISA 39, što je i ponuđeno. Komisija i drugi dionici, osobito Središnja banka i 3S, podržale su uvođenje ovog sistema. Podsjetit ću vas na neke različite korake u razvoj ovog standarda. Od lipnja 2014. nakon nekoliko godina e, rada javnih konsultacija objavljen je frs 9 i nakon dugoročnog procesa EFRAG je komisiji dao pozitivan savjet 2015. u rujnu Komisija je također zaključila nakon svojeg vlastitog procesa donošenja odluka da bi IFRS 9 trebao dobiti našu podršku imajući na umu situaciju koja je osiguravateljska industrija. Države članice su tome glasale u lipnju u mogu vas obavijestiti da su sve države članice dale pozitivno mišljenje o ovome, što je započelo sa tromjesečnim razdobljem koje istječe 7. listopada ove godine. Dakle, sve uključene strane u razvoju i podržavanju ovog standarda e, pratile su procese i konzultirale se e, vrlo sveobuhvatno sa dionicima. IFRS 9 po nama bi trebao biti podržan, no što se tiče vremenskog okvira, Postoji pitanje kada će on stupiti na snagu za osiguravatelje. Ukoliko ga vedemo prije novih računovodstvenih standarda, moglo bi doći do povećanih troškova i poteškoća u industriji, te zbog toga smatramo da je potrebno uskladiti datum primjene IFRS 9 sa revidiranim računovodstvenim standardom e, kroz jednu moguću opcionalnu odgodu na ograničeno vremensko razdoblje. Podržavamo SB u njihovom radu i razvoju rješenja za to probleme E, no, moramo reći da osiguravateljska tijela koja funkcionira unutar nekog financijskog konglomerata, dakle ti bankovni osiguravatelji, neće imati mogućnost korištenja ove opcije i zbog toga analiziramo trenutno dokaze osiguravatelja bankovnih koji smatraju da bi ih to stavilo u nepovoljnu situaciju usporedbi sa isključivo osiguravateljskim kućama. Ukako zaključimo da e, je potrebno djelovati to ćemo učiniti i svako rješenje bit će sastavni dio zasebnog procesa podložnog uobičajenom nadzoru Europskog parlamenta. Uz osiguravateljska pitanja, neki dugoročni ulagači smatraju da FRS 9 ne odražava njihov poslovni model na odgovarajući način i kao što ste već čuli, postoje jasni razlozi e, u posljednjih tih promjena do kojih dolazi onda FRS 9 praktično govoreći ne očekujemo značajne promjene u investicijskoj strategiji, dugoročnih ulagatelja zbog ovih računovodstvenih promjena. Mnogi faktori utječu na investicijske odluke, a računovodstveni standard nije najvažniji od tih. Dugoročni investitori također će moći unutar IFRS-a svojim dionicima lakše objašnjavati svoje strategije, ali mi ćemo nastaviti pomno motriti učinak IFRS 9 na dugoročne investicije u Europi. Na nakon njegove provedbe smatramo da ćemo također se pozbaviti pitanjem da li je moguće bilo kakva poboljšanja uvesti u računovodstvene standarde imajući na umu upravo dugoročne investitore i sa SBM ćemo se baviti tom temom. Za kraj, neki ljudi smatraju da kriteriji pružanja podrške moraju uključivati jednu procjenu toga da li financijske izjave IFRS-a 9 mogu biti korištene na odgovarajući način, što se temelji na pretpostavci da se e, zauzima jedan pošten, pravedan stav a po nama to nije valjena interpretacija europskog prava koja ne zahtijeva da poduzeća e, razotkrivaju svoje podatke kako bi financijske izjave davale taj pošteni puni pregled svojih e, bilanca profita ili gubitka. Europsko zakonodavstvo e, zapravo nije zapravo je popraćeno na nacionalnim dodanim odredbama. Također pokušavamo vidjeti da li je moguće osnažiti europska pravila vezana uz pravednu distribuciju i trenutno radimo na pronalaženju i analizi ovakvih praksi diljem Europe. Što se tiče studije utjecaja, naša procjena ovog standarda je svakako pozitivna ali malo je kvantitativnih dokaza, ali isto tako pre rano je da se dođe do toga, te razine kvantifikacije, jer banke još uvijek čekaju e, podršku ovog standarda prije nego što ga provedu, a utjecaj će također utjecati na same računovodstvene odredbe. Trenutno radimo na tome, e, odnosno prudencijalni regulatori na europskoj i nacionalnoj razinama rade na tome, dok mi pratimo ovu raspravu i gledamo kako najbolje nove standarde, kako ne bi došlo do nekakvih neželjenih posljedica. Zaključno, podržavamo pružene podrške FRS-u 9 kao standardu koji je nužno potreban za rješavanje pitanja koja su identificirana tijekom financijske krize i smatramo da je poboljšanje nad prethodnim standardima. Što se primjene za osiguravateljske kuće tiče, cijenimo rade sb u smjeru pronalaženja rješenja tog problema. Na, ukoliko e, ne pronađemo rješenje na europskoj razini, mi ćemo ponuditi komplementarno rješenje koje će također proći konzultacije s parlamentom. Pomno ćemo pratiti također sve probleme uz provedbu kako bismo se pobrinuli da ne dođe do neželjenih posljedica. Pomno ćemo pratiti radi toga vezano s kvantifikaciju učinaka i pobrinuti se da ne dođe do neželjenih posljedica na banke. Zajedno sa EFREK-om započet ćemo dijalog sa FSB-om vezano s dugoročne laganja i u tom kontekstu predsjedatelju nadamo se da će Europski parlament podržati FRS 9 standard koji bi trebalo primijeniti do 2018. točka. Thank uh, And, uh, Hvala lijepa. Evo, pismo će biti u skladu sa onim što ste danas istaknuli u svom obraćanju. Sada je red e, za parlament da postavi pitanja i da komentira. Tu je i član SB, ako ću odgovoriti na pitanja, ali počinjemo sa zastupnikom Stolojanom koji je izvjestitelj. Hvala lijepo. Htio bih zahvaliti predstavnicima SB-a, EFRAG-a, na radu na IFRS-u 9 i hvala svim kolegama koji su dio naše neformalne radne skupine vezane uz ovo pitanje. Održali smo velik broj mm, rasprava i saslušanja sa predstavnicima industrije vezane uz primjenu FRS-a 9. I u ime političkih klubova ističemo potporu uvođenju FRS-a 9. Znamo da on bolji od JCA 39. Primili smo i stajalište Europske federacije banaka, dakle, koja se slaže sa potporom, sa bezuvjetnom potporom, dakle, FRS-u 9. Imamo nek također neka očekivanja vezana uz moguć učinak uvođenja prema predviđanjima doći će do porasta od 30% za provizije banaka. Su banke već počele raditi na procjenama učinka uvođenja IFRS-a 9. Eba veli da ćemo rezultate ovog studiju utjecaja dobiti u listopadu ove godine. Već Znamo koje je stajalište Europske središnje banke. To stajalište istaknuljen predsjednik Mario Draghi i on se zalaže za uvođenje ovog standarda. I want to say very clear that we receive also some Također želim istaknuti da smo primili i neka negativna stajališta vezana uz ovo od strane predstavnika industrije. Naročito kada je riječ o predstavnicima nekih fondova, dakle oni koji ulažu u kapital, Dakle, prema IFRS-u 9, svi investitori u kapital bi trebali koristiti fair value, to je dakle fair vrijednost, a to znači veću volatilnost kada je riječ o ostvarivanju profeta. Gospodine Kugrvo ste već spomenuo da tu postoje i iznimke. Ono što bih istaknuti je da nisam razumio. Industry which um, who are e, Pitam se koji se to dionici i zašto protive uvođenju fer vrijednosti u sustave ulaganja u kapital. Mm, je li pravi razlog povezan sa poticajima vezanim uz prihode. Or there are other reasons for which they are so much opposed to uh, applying to... Zašto bi se znači, protivili uvođenju ovih mjera? Dakle, hvala lijepo. Thank you, Pervaš Perez. Hvala, prvaš Perez. Hvala lijepo. Očito je da postoje različiti pristupi. To smo vidjeli na temelju ovih govora. E, ono što je važno je da komisija odgovori na naše pismo, ali i da se pozabavi ovim trima točkama koje smo postavili. Što se tiče pitanja banaka osiguravatelja, Važno nam je da komisija uzme u obzir naše, naša pitanja i da u ESB-u dakle, shvate sve što je bitno vezano uz IFRS 9 prije same norme o osiguranju. I zato je bitno da nam komisija može odgovoriti e, dakle vezano uz zabrinutosti koje su iskazale banke osiguravatelji. Kolega Stolojanov je također na e, više sastanaka i javnih rasprava to istaknuo. Dakle, kada se u konačnici postavi pitanje želite li da norma stupi na snagu, odgovor je potvrdan. Istovremeno me iznenadilo kada sam čula od komisije da je pitanje računovodstvenih normi nešto što zapravo nije najvažniji kriterij u određivanju e, investicijske strategije različitih subjekata, uključujući i e, dugoročne investitore. Možda je to stvarno tako, ali razlog e, iz kog smo se odlučili za IFRS 9 je što je ta norma imala učinak na realni sektor i to je bilo kontraproduktivno. A danas se nalazimo u okruženju kada je potpora dugoročnim investicijama ključna. Dakle, mi sada imamo financijsko okruženje u kojemu zapravo signali nisu toliko dobri i u tako osjetljivom okruženju ne možemo podcijeniti učinak, negativni učinak do kojeg bi e, moglo, e, moglo dovesti primjena norme IFRS 9. Ja ne znam točno čemu služi da imamo studije e, za ocjenu učinka. Na kraju imam dojam da analiza učinka, da se ona koristi da se koristi samo za promječbu određenih e, zakonskih akata, ali kada se pitamo o stvarnoj zabrinutosti, a razina investicija nije nešto što je beznačajno, onda čujemo argumente da to nije moguće i da treba vidjeti i tako dalje. Ja mislim da je posebno važno da budemo, da imamo metodički pristup, da imamo signale za uzbunu, koji će nam omogućiti da se norma ne primjenjuje ako uočimo da bi to moglo imati e, negativni učinak na dugoročne investicije koje su već i onako u teškoj situaciji. Hvala. Hvala. Zastupnika Malo. Can I start off by thanking the ISB, uh, ISB uh, and FREG? As you know, there's been... Hvala lijepo. Znate da je ovdje postoje određeni skepticizam vezan uz ove standarde vi ste ih surađivali po tim pitanjima i na tome sam vam zahvalan. To je pitanje pravnih kriterija. Bilo bi dobro da ih parlament uzme u obzir, da vidimo koje su pravni temelji, na osnovu kojih pravnih temelja je komisija donijela tu odluku, možemo li vidjeti njihove smjernice i smjernice regulatornog odbora, dakle da vidimo kako su došli do ovog stajališta. Kolege su to istaknule već i u e, izvješću, dakle, zabrinutost vezana uz protocikličku prirodu ovih standarda, nismo vidjeli makroekonomske posljedice po dugoročne investicije, potom pa su to specifične točke i ja ću ih uzeti u obzir kod ocjenjivanja kriterija. Potom fair vrijednost, to je već spomenuo naš gost, dakle, tumačenje i razumijevanje koncepta je pravnog paradoksa. Vidjeli smo različita pravna mišljenja. I ovo pravno mišljenje kaže ovo, drugo nešto drugo i tu vidimo da se mišljenja ne slažu. Od tumačenja, dakle, direktive i stajalište Europskog suda, dakle, kada je riječ o okviru unutar kojeg djelujemo. Potom direktiva koja se bavi ovim pitanjima, to je odgovornost dionika, i na koji način djeluju direktori ovih tvrtke. Oni imaju odgovornosti i plaćaju dividende, isplaćuju dividende dakle na osnovu profita. Međutim, trebamo vidjeti kako je rješena situacija uz moguće gubitke i njihovu odgovornost, time se želim dodatno pozabaviti. Potom gubitak, odnosno očekivani gubici, još uvijek sam skeptičan vezan uz vremenske rokove, dakle radi se o roku od jedne godine za predviđene gubitke. Moj model ne bi e, dao odgovarajuće podatke, dakle u trenucima, odnosno u razdobljima krize koju e, prolazimo. Ne uzimaju se u obziri e, nekakve unutarnji razlozi za moguće predviđene Gubitke. složena metodologija. Postoje mjesta za ljudske pogreške, za krivo tumačenje i dakle koji bi bio konkretan način utvrđivanja potencijalnih gubitaka je pitanje koje će se nametati eh, kada budemo uzeli u obzir o ispitivanje ovih eh, standarda. Well, thank you, Mr. Chair. I would also like to start with uh, thanking Mr. Hogevorst. Koravan Neuvenhuisen, hvala, zahvalila bih eh, našim gostima, njihovim izlaganjima. Kada smo govorili o sekuritizaciji, govorili smo o STS-u, on mora biti jednostavan, transparentan i standardiziran. To je upravo ono što bismo i ovdje htjeli vidjeti, dakle kada već govorimo o standardima, standardizacija ne bi trebala biti problem. Htjela bih da se izbjegnu iznimke i to što je više moguće. Kada je riječ o pojednostavljivanju, možemo se postaviti pitanje ili nešto jednostavno ili nije, međutim pitanje administrativnog tereta je nešto čime se još nismo pozabavili, možda možete nešto reći o tome, kako da on bude nizak. I ključno pitanje je transparentnost. se nalazi u centru naših diskusija. Vidimo što se događa trenutno sa talijanskim bankama. Čini se da one sadrže brojne problematične kredite u svojim portfeljima. Sve je teže bankama da se prave da mogu poslovati kao da nema problema. Možete li nam reći koja je razlika sada u situaciji kako bi je FRS 9 djelovao na njihovu situaciju da je već uveden. Drugo pitanje se tiče dugoročnih investicija. Mnogo je, to, mnogo je toga već rečeno o tom pitanju, međutim ja sam iz Nizozemske i najveći dugoročni investitori tamo su tamošnji mirovinski fondovi. Oni kažu da nemaju nikakav problem sa IFRS-om 9. I onda kako može biti da jedna skupina ove vrste ulagača kaže da je ovaj standard jako i da je problematičan i da zbog njega nećemo više e, investirati, a drugi pak evo kažu da nema problema. Možete li nam to protumačiti? Thank you, Fabio De Masi. Hvala, Fabio De Masi. Much, uh, Uh, Hvala. Kada je riječ o standardima računovodstva, oni mogu utjecati na našu budućnost. Vidjeli smo to i kod financijske krize. Kada je riječ o kolateralima i tako dalje, Dakle, standardi ne pripadaju jednom privatnom klubu e, investitora, već e, bi i komisija trebala odgovoriti na zahtjeve parlamenta. Ja ću se ovdje ograničiti na dva pitanja koje se nalaze u pismu koje je uputio naš e, predsjednik odbora i u jednom odlomku se pitamo hoće li nam IFRS 9 pomoći u nošenju sa krizom poput ove koju se proživljava. IFRS, IFRS 9 dakle, želi uvesti nove, nova načela koja se temelje na fair vrijednosti, koje će možda uvesti određenu volatilnost. Mi nismo do sad čuli puno riječi o tome. Lord Hill možda ima problema nakon ovog referenduma Brexitu, možda nije primio na vrijeme ovo pismo, međutim bilo bi dobro da ste, da, ako biste nam vi rekli kako biste vi odgovorili na ovo pismo. I u nedostatku studije učinca, dakle, nova pravila o mogućim gubicima su i dalje nejasna. Dakle, ovdje nisam čuo previše informacija o ovom pitanju. Vi kažete da je tu nema previše podataka, da je situacija složena. Ja to mogu razumjeti. Međutim, u pismu se pita bi li komisija mogla napraviti studiju učinka ex post, ne nakon, dakle do lipnja 2019. I ukoliko ako pismo i ne stigne na vrijeme, tada biste nas trebali obavijestiti koji bi mogao biti odgovor komisije na ove zahtjeve. Thank you very much, uh, Sven Giegold. Well, we are late. Sven Giegold. Već kasnimo, a skoro sve je rečeno o suštini. I zato bih upitao Efrag o utjecajima na dugoročna ulaganja i kako se to uklapa sa onime što je vaš predstavnik rekao na sastanku IRK-a, dakle da bi standard mogao imati negativni učinak e, po zadržavanje dakle kapitala u dugoročnom razdoblju. Nisam to mogao dovesti u vezu sa ovime što ste danas istaknuli. Vidim ovdje veliku zabrinutost od strane različitih dionika, što su istaknuli i kolege u svojim javljanjima za riječ. Ne želim sada se ponavljati, ali imam problem sa metodologijom problem, parlament je bio uključen u dugi dijalog e, sa dionicima, sa komisijom, sa EFRAKom i ovo je sada e, rezultat. Potom smo uputili pismo, potom smo glasovali o izvješću i mene sada zanima koji je vaš odgovor na odluku donesenu u parlamentu. Htio bih čuti odgovor Efraga sb na, kao reakciju na naše glasovanje i to bi također bio znak poštovanja s vaše strane. Gospodin Fogarfos, mi je drago što ste vi ovdje, ali nisam vidio nikakvu reakciju na ovo što je rečeno. To bi bio znak poštovanja prema parlamentu, da to znači da ga ozbiljno shvaćate i da ozbiljno shvaćate njegove kritike. Što se tiče komisije, ja sam e, ponešto iznenađen. S jedne strane smo se dogovorili o načelu boljeg zakonodavstva. Međutim, komisija nije u stanju e, izraditi studiju učinka. EFRAG također ne može to učiniti s obzirom na makroekonomske učinke. I sada nismo primili odgovor na pismo koje smo uputili. ali nam je smanjeno vrijeme za nadzor, evo sada prije ljetne pauze. I vidimo koji je vaš stav vezan uz potporu ovom standardu, jer to nam otežava donošenje odluke i nije u duhu dobre suradnje, načela dobre suradnje. To je nešto što bi trebalo biti jako ozbiljno shvaćeno i to je ovdje istaknuto od strane kolega. Tu su i je zabrinutost istaknuta u pismu koji je upućen Poslali smo vam, dakle, pismo na koje smo očekivali odgovor i evo, to nije način na koji bi trebali uobičajeno surađivati. Thank you very much. Hvala lijepo. Hvala vam na vašim izlaganjima. Tu smo istaknuli čitav niz zabrinutosti i ovdje sada usmeno i u pismu koje vam je upućeno i sada imate mogućnost odgovoriti na ta naša pitanja i na našu zabrinutost. Izvolite, gospodine Hogrevost. Hvala. Zastupnici Stojan i Demazi su rekli da će standard dovesti do fer vrijednosti. To nije nužno slučaj, ono ovisi o poslovnom modelu banaka. Nova klasifikacija i kriteriji za mjerenje ne razlikuju se od postojećeg standarda IAS 39 i tu ne očekujemo velike promjene. Imamo jedan konkretan primjer, Nacionalna banka Australije je primjenom e, standarda vidjela smanjenje svoje imovine i to u značajnom iznosu. Dakle, ne možemo reći da se ovdje ogleda pozitivna primjena načela fair vrijednost. Potom zastupnica Berez spomenula dugoročna ulaganja. Ja bih se s vama složio kada bi ovaj standard obeshrabrivao dugoročna e, e, ulaganja. To bi onda doista bio problem ali ja mislim da to stvarno nije slučaj. I u uvodnoj riječi sam pokušao objasniti da trenutno ovaj, zašto ovaj podset dugoročnih ulaga, ulaganja problematičan? Zato što dovodi do pretjerane volatilnosti a u uvodnoj riječi sam rekao da je IAS sa 39 podložna manipulacijama kad je riječ o prihodima i ne mislim da je u interesu ljudi koji su povjerili novac dugoročnim ulagačima vidjeti neku vrstu ublažene, odnosno umjetne stabilnosti, odnosno stvarnosti. To više nije moguće. Međutim, i ne vjerujem da to inherentno dovodi do velike volatilnosti. Gubici u kapitalnim investicijama znači da ono što se događa, da, se često ta situacija da se to razrješenje odgađa i onda se odjednom E, vidi velika porast e, volatilnosti i mislim da će ovaj standard dovesti do dugoročnije stabilnosti i zato je on pozitivan. Većina dugoročnih e, ulagača razumije da je kratkoročno moguće da dođe do promjene vrijednosti. Njihov je posao da upravljaju tim promjenama i nemaju želje da se ove promjene vrijednosti E, uljepšavaju. To je kolegica spomenula mirovinske fondove iz Nizozemske i oni jako dugo ulažu e, u dugoročne projekte i oni razumiju o čemu je ovdje riječ. Oni se svakodnevno nose s ovim promjenama vrijednosti u svom poslovanju. Za one tvrtke koje ne podnose ovu vrstu volatilnosti, oni mogu upravljati ovim standardima na drugačiji način. Zato vjerujem da imamo rješenje za sve. Iako znam da izaziva zabrinutost. Mi ćemo dati ocjenu primjene dva mjeseca, na, dvije godine nakon uvođenja standarda. I pozabavit ćemo se upravo ovim pitanjem obeshrabrivanja dugoročnih ulaganja. Kao što sam rekao, ne vjerujem da će to biti slučaj. Potom e, studija učinka. Svi znate da je ono jako teška. Zastupnik Stolojan je spomenuo izvješće EBE koja sada govori o 20% provizija. Brojevi koje smo vidjeli u studijama iznose od 20 do 50%. Bankovni nadzor je postao je nešto intenzivniji. I vidi se da utječe i na ove brojke. Dakle, ovaj učinak bi mogao biti nešto čime se može upravljati. Zastupnik Kamal je govorio, a ja ću pravna, e, pitanja pravnoj osnovi ostaviti komisiji, govorio o distribuciji profita. I razumijem vašu zabrinutost, ona je sasvim legitimna da kompanije ne bi trebale distribuirati profit koji nisu ostvarile. Međutim, jako je opasno ujednačiti distribuciju profita sa realiziranim profitom. Ima mnogo realiziranog profita i nerealizirane zarade koja je također jako važna i to bi išlo na štetu tvrtkama. Na primjer, u vašoj vlastitoj zemlji, u Ujedinjenoj kraljevini, imamo par tvrtke koje imaju problema sa solventnošću zato što barataju velikim iznosima nezarađenog novca. Morate držati situaciju pod kontrolom i bilo bi prejednostavno izjednačiti ove dvije stvari. Time se može manipulirati i zato smo ponudili ove promjene. Zastupnica Van Nivenhausen je se zalagala za standardizaciju i pojednostavljivanje, transparentnost. Ovi pokazatelji reflektiraju ekonomsku stvarnost koja je često vrlo, vrlo složena. Mi ovdje koristimo modele rizika i govornike prekinut. Uh, uh, uh, Hvala da dovršim. Što bi se dogodilo da ovaj sustav postojao prije krize? Vjerujem da bismo se sa mnogim gubicima, da smo se mogli pozabaviti u ranijoj frazi i, fazi i ne bismo, se već, ne bismo se i sada nosili s njima kao što je sada slučaj. Hvala lijepo. Oh, Gospodine Gigold, Jeste li se pozivali na izvješće koje je parlament upravo dovršio? Mi ćemo rado pismeno odgovoriti na to pitanje. Hvala lijepo. Gospodin Vočman, molim vas, evo, tri... Gospodine Vočman, tri minute maksimalno. Hvala. Vezano uz pitanje fonda koju je spomenuo gospodin Stolanov, te nemogućnosti recikliranja e, dužničkih instrumenata. Mislim da se e, investicije u takvim fondovima ne mogu tretirati kao ta vrsta instrumenata. Da bi se riješilo to pitanje, vjerojatno bi trebalo vidjeti kakva su ulaganja u tom fondu. Gospodin je spomenuo, odnosno dao komentare Efragu vezano uz e, držanje dugoročnih investicija. Ja tri mjeseca surađujem s njima, međutim nije mi jasno točno koji je službeni stav. To se temelji na ograničenim podacima koje smo dobili. Mislim da nije vjerojatno da će investitori mijenjati investicijske strategije. Možda sam ja to krivo shvatio, ali nije mi to bilo baš jasno. Svibanj 2015. E, pa to je, bilo, e, to je bilo dosta prije nego što sam ja došao, tako da ne znam što bih rekao o tome. E, možda da je to Mislim da se naša analiza temelje na boljim kvalitetnim podacima, pa se samo ispričavam jer nisam shvatio taj komentar. Što se tiče jednostavnosti, znam da je bilo nastojanja da se proizvedu jednostavniji standardi sa e, manje načina mjerenja financijske imovine, međutim za to nije baš bilo potpore, posebno od strane Europske unije. Einstein je rekao pojednostavnite sve, ali ne previše. Tako da mislim da je ovdje došlo do prekomjerne simplifikacije i da to onda ne odražava kompleksnost instrumenata i poslovnih modela. Što se tiče zakonitosti, ja sam računovođa, nisam pravnik. Efrag je optužen za krivo tumačenje pojma true and fair view u kontekstu europskog zakonodavstva. Kao prvo, ako europske institucije, ako nam kažu da smo mi to krivo protumačili, onda mi ćemo to promijeniti. Međutim, mi smo vrlo transparentni u, u, našem, u našem radu. Dakle, mi se bavimo rezultatima, mi se bavimo pitanjem e, dobrih, kvalitetnih informacija i dostatnih informacija i to je e, naše razumijevanje tog pojma true and fair view u računovodstvenom smislu. Hvala sada ima komisija na tri minute, ne duže. Hvala, ja ću nastojati govoriti što kraće, iako je bilo dosta pitanja, ali neka, na neke od njih su već odgovorili kolege. Dakle, što se tiče financijske krize, htio bih reći da su ovi standardi razvijeni kako bi se riješilo na, e, kako bi se odgovorilo na e, kratkoročne potrebe za izvješćivanjem. E, dakle, tu je došlo do priznavanja gubitaka koje je G20 definirao kao prekasno i nedovoljno e, definirano. Mi smo pokušali korigirati taj efekt i pojačati financijsku stabilnost i to je također bio rezultat ocjene koju je dala Europska središnja banka AIS. No, osim toga, studija koju je naručio i ovaj odbor vezano s financijsku stabilnost također je pokazao da ovaj standard doprinosi financijskoj stabilnosti. Nadalje, što se tiče e, ocjene učinka, to je vrlo važno pitanje, već sam u uvodnom dijelu rekao da mi to ozbiljno shvaćamo, no također sam objasnio da je preuranjeno da bismo dobili e, da bismo imali kvantificirane podatke o učinku standarda. E, dakle, sami predstavnici industrije su rekli da s obzirom na promjene i na opseg promjena ovoga standarda moći će se ocijeniti učinak e, tek kada se finalizira rad na tome. U ovoj fazi je moguća samo kvalitativna ocjena, međutim, neovisno o tome, slažemo se da svaku potporu e, mora popratiti detaljna ocjena učinka i mi ćemo nastojati unaprijediti e, način na koji radimo te studije učinka. Želim podsjetiti da su ovi standardi bili predmet širokih konzultacija EFRAGA i ostalih institucija i pokazalo se da je teško dobiti detaljne e, kvantitativne podatke. Da kako mi ćemo e, budno pratiti učinak ovog standarda nakon e, njegove primjene i posvetit ćemo veliku pozornost mogućim negativnim efektima ako do njih dođe. Što se tiče računovodstvenog postupanja prema nekim financijskim instrumentima, posebno prema dakle, vlasničkim instrumentima, mi smo imali dugoročnu politiku da se ne smije kompromitirati dugoročna potreba za investicijama u Europskoj uniji. I zatražili smo od EFRAGA da pripremi neke preporuke i mi smo nedavno također tražili dodatne podatke od investitora. Međutim, pokazalo se da je to pitanje ponašanja i da je teško ocijeniti e, bili dugoročni investitori mijenjali svoju strategiju investicija, kao posljedica e, te promjene u e, financijskim izvještajima. Postoji više razloga zašto bi dugoročni investitori radije imali e, vlasničke instrumente nego dužničke i Dakle, tu je potrebna komunikacija sa investitorima, prema tome mi ne smatramo da postoje dostatni dokazi koji bi opravdali uvođenje izmjena u uvođenju ovoga standarda, međutim, neovisno o tome mi ćemo pratiti daljnji učinak ovog standarda zajedničko sa EFRAG-om i eisb om Netko je postavio pitanje kako će se riješiti problem da je ovaj standard kompleksniji od onih koje će zamijeniti. E, postoje tri područja računovodstvenog praćenja financijskih standarda i u dva je e, manje, situacija manje kompleksna, međutim u ovom trećem će biti određena, uvedena određena kompleksnost, ali ipak imamo jedan e, model koji je okrenut prema budućnosti. E, IFRS 9 također sadrži neke e, jednostavnije elemente što mogu koristiti i manje banke koje imaju manje sofisticirani sustav kreditiranja. Mi ćemo dakle testirati ove zahtjeve kako bi smo bili sigurni, naime već smo ih testirali i stanovili smo da su oni dovoljno pragmatični. Međutim, e, vezano uz ono da će IFRS 9 e, uvesti veću pozdanost, e, vezano, ispričavam se gospodine, molim vas da zaključite. Želim zaključiti i ponoviti da bi pismo Lorda Hila trebalo doći u parlament danas. Tu se zapravo nalaze odgovori na brojna pitanja koja ste ovdje postavili. Mi ćemo nastaviti razgovor s parlamentom vezano uz ovaj važan standard i odgovorit ćemo na vaše konkretne pitanje. Vezano uz pitanje gospodina Kamala o pravnoj problematici. Mislim da je to vrlo važno, pa ću ukratko odgovoriti. Mi smo jasno odgovorili da su pravni zahtjevi ispunjeni. U međuvremenu smo također razjasnili pojam e, True and Fair European Public Good. E, tu smo publikaciju objavili prije samo dva dana i mi smatramo da IFRS 9 u potpunosti ispunjava sve kriterije. Hvala vam lijepa. Ova rasprava je bila vrlo važna i sada će parlament razmotriti ovu delegiranu uredbu. Rok za predlaganje prijedloga za prigovor je 7. rujna. Hvala vam svima. Zahvaljujem gospodinu Hogervosteru, gospodinu Watchmanu i gospodinu Notebu. I sada možemo prijeći na glasovanje. Najprije ćemo glasovati o projektu, ne ispričavam se, najprije imamo još jedno važno glasovanje, a to je potvrda rezultata dijalog. E, trijaloga, e, to ćemo obaviti pojmeničnim glasovanjem. E, ispričavam se, vrlo ćemo kratko, samo da vidimo radili uređaj. Ovo je samo probno glasovanje. Zatvaram glasovanje. I sada prelazimo na stvarno glasovanje, dogovoreni tekst o IRP-u. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Čestitke izvjestitelju. Vi želite nešto reći? Izvolite. Pa vrlo, vrlo kratko. Vrlo kratko predsjedatelju. Koji je rezultat? Evo vidite ga. Vidite rezultat. 47 za, 4 protiv i 6 suzdržana glasa. Samo da e, kratko zahvalim svim izvjestiteljima sjeni koji su uložili toliko truda radeći na ovome zajedno sa mnom. Zahvaljujem i svojim djelatnicima i Ivi i Taši na njihovoj stručnoj pomoći. I mislim da je to dovelo do e, jednog vrlo dobrog rezultata za parlament. Mislim da je e, mirovna, politika mirovnog sustava uistinu na dobrom putu sljedećih deset godina, tako s obzirom da će biti uistinu e, minimalna harmonizacija, ali mislim da smo ipak dobro radili na konsolidaciji, zato želim zahvaliti svim kolegama koji su sa mnom surađivali. E, hvala i zahvaljujem također svim izvjestiteljima o Sjeni i mogu potvrditi da smo imali sreće i s nama su radili djelatnici tajništva koji su nam u tome pomogli i nadam se da ćemo moći i dalje računati na njih i da ćemo moći računati na njihovu e, visoku stručnost. Sada prelazimo na glasovanje o prospektu. Krećemo od kompromisnog amandmana A. Izvolite. Hvala. Nisam sigurna je li ovo lakše na početku ili ne, ali Temeljem pravila 169 o predlaganju amandmana, EKR er želi uložiti službeni prigovor na sedam usmenih amandmana koji su predloženi kasno jučer na večer. Što se nas tiče, prokrobisni MKV, duplove i, i U su e, protiv, suprotni kompromisima na kojima smo radili tijekom nekoliko tjedana i zato želim uložiti službeni prigovor i zatražiti da se ovi amandmani brišu a e, također nam treba, e, treba nam određeni prag temeljem pravila 102. Od četiri zastupnika imamo ovdje šest zastupnika EKR-a. Da, ovdje se inače, to se inače rješava od slučaja do slučaja, ali evo vidim da se Peronš Berez javlja. Pa usmeni amandmani koje smo predložili, a kojima se djelomično mijenja tekst nekih kompromisnih amandmana, predloženi su još u 12.50, e, tako da se ne može reći da to bilo u posljednji trenutak. Da, mi znamo da rad na odboru funkcionira tako da postoji jedna insiderska ekipa koja se mobilizira i u trenutku i taj trenutak određuje stav E, prilikom glasovanja. U tom smislu imamo tri amandmana koja su ovdje predložena i koje nam se čine važnima. U sklopu pregovaračkog tima došlo je do nekih nesuglasica kako optimizirati ovu, e, ove izmjene uredbe o prospektu. I dakle, bilo je važno da e, postoji što veća konvergencija između praksi koje primjenjuju države članice. Osim pravila i striktnog tumačenja koje Case Weber želi dati ovim pravilima i ono se ne slaže sa usmenim odmanima. mi mislimo da je u našem interesu da ESMA može imati preduvjete za definiranje smjernica e, koje će države članice, odnosno njihova nadležna tijela e, koristiti prilikom provedbe ovog teksta. Dakle, nije bilo jasno može li ESMA imati, može li definirati obvezujuće, obvezujuća načela ili samo smjernice i na kraju su se pučani i liberali složili da možemo ići na smjernice, a mislim da je šteta da, e, da to ne bude ugrađeno u tekst. Mislim, ja ću kratko. E, zatim, što se tiče prijevoda, ja ne mislim da je dobro i da bi bila dobra praksa da se da postoji prospekt koji se e, ne izdaje na jeziku koji razumije kupac prospekta ili pak e, regulatorno tijelo. I dakle, to je zapravo cilj amandmana, dakle, amandmana 202. Nadam se da će dobiti potporu. Dakle, samo jedan, e, jedno postupovno pojašnjenje. Usmeni amandman se može predložiti do samog trenutka održavanja glasovanja, zato se e, to i zovu usmeni amandmani i postoji mogućnost prigovora uz poštivanje određenog praga broja zastupnika, dakle e, sve se rješava od slučaja do slučaja, ne može se tvrditi da je usmeni amandman predan prekasno jer se može predati prije samog glasovanja, ali da kako postoji taj prag za predlaganje prigovora i sada smo čuli koji su argumenti, što je dobro, tako da čitav odbor zna o čemu se radi u tim usmenim amandmanima i sada možemo krenuti sa glasovanjem o kompromisu. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis B u dva dijela. Prvi dio za, protiv,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 E, dakle, moram, tražim četiri ruke. Četiri zastupnika mora podići ruku. Dakle, ovaj usmjeni amandman se odbija. Moramo sada glasati o kompromisnom amandmanu M. Bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis N za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvase, se. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se. 548, amandman e, odvojeno u glasovanju, to je na zahtjev zelenih. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kve, uz usmeni amandman, prigovor na usmeni amandman, moramo glasovati o kompromisnom amandmanu koje bez usmenog amandmana. Dakle, mislim da je bilo jasno, ali provjerit ćemo. 5, 4, 8. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na kompromisni amandman Q, izvorni tekst, bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis S, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis U za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis V za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 632 za, protiv, suzdržani. Vidim da je FDD nešto drugačije glasao, dakle napravit ćemo provjeru, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 633 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis duplo V sa usmenim amandmanom. Isti prigovor na usmeni amandman. Kompromis duplo V bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 639 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis X za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Y za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Z za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AB za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, ne ispričavam se, ovo se ne razmatra. Kompromis AC za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AD za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AE za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AF za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AG za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AH za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis i za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AJ za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AK za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AL za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AM, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AN, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AO, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AP, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AQ, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AR, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 239, 239, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ispričavam se. Kompromis AS za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AT za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AU s usmenim amandmanom i imamo i prigovor na usmeni amandman, dakle kompromis AU izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada ćemo glasovati o tekstu kako je izmijenjen pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 45 za, 9 protiv i 5 suzdržanih. Da, zatražili ste riječ. Dakle, glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji po onim poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 45 za 7 protiv, 5 suzdržanih. E, sada vezano uz odluku o ulasku u pregovore s vijećem. Dakle, prvo izvjestitelj, ali evo, moramo čuti prijedlog. Moramo čuti prijedlog izvjestitelja. Nakon toga možemo dati riječ za komentare. Gospodin Jazik. Hvala. Ja sam e, htio zatražiti mandat za ulazak u pregovore s vječom izravno. Hvala. Pervanš. Budući da usmeni amandmani koje smo predložili na vrijeme nisu e, stavljeni na glasovanje u odboru, mislim da osnova za pregovore s vijećem nije dovoljna i bilo bi mi draže da to e, riješimo na plenarnoj sjednici. Želi li netko izniti argumente protiv toga? Da, shvaćam. Dobro, onda možemo glasovati o prijedlogu da se izravno krene u pregovore s vijećem. Da. Da, potrebna je kvalificirana većina glasova, kao što vam je poznato. Tko je za? Otvaram glasovanje, napravit ćemo to elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, ovo će, ovome ćemo glasovati na plenarnoj sjednici. Sorry, we still have to vote. Ispričavam se. Još uvijek moramo glasovati o sastavu pregovaračkog tima i to moramo učiniti sada. Tko je za? Tko je za sastav e, popisa za glasovanje? Mislim da ne moramo glasovati elektronički. Tko je za? Suzdržani usvaja se. Hvala vam, hvala svima.